Donc, euh, nous en sommes euh, arrivés au bout de la matinée tout à l'heure à... Dakle, krajem jutarnjeg dijela došli smo do točke 11. dnevnog reda. Radi se dakle o javnom saslušanju o budućnosti eh, obalnog, eh, odnosno artizanalnog ribolova u Europskoj uniji. To je više klubova tražilo i odobrili su to koordinatori. Podsjećam da zanski ribolov je u žiži e, rada našeg odbora i podsjećam da prijedlog za novi e, e MFF predviđa da se bolje uzmu u obzir problemi na koje nalaze, nailazi mali obalni ribolov. Dakle, generacijska obnova je jako važna i arsenalni zadanski ribolov je jako važan i u prikupljanju podataka. Dakle, to sve jako važne teme. Ovo javno saslušanje organizirano je u okviru dva panela. Prvi se tiče mreža potrebnih za podržavanje tog sektora, dakle sektora obalnog ribolova, a drugi će se baviti ulogom obalnog ribolova u nacionalnim sustavima određivanja kvota. Pozvali smo pet stručnjaka koji predstavljaju industriju i nevladne organizacije i tu je naravno i na, tu su naravno i naši partneri iz Europske komisije. Dakle, svima želim srdečnu dobrodošlicu i hvala im e, što su došli do nas za ovo saslušanje. Dakle, glede organizacije, svaki stručnjak e, imat će na raspolaganju maksimalnih 15 minuta. Nakon izlaganja u svakom panelu imat ćemo seansu pitanja odgovora kako bismo naravno omogućili razmjenu sa zastupnicima. Dakle, prelazimo odmah na prvi panel, a to je plan djelovanja za obalni ribolov u Europskoj uniji i odmah dajem riječ. Počnem s komisijom, ne? dobro, počnemo sa Europskom komisijom. Dakle, gospođa Dovil prva ima riječ. Dakle, gospođa Deville Vegoskajte. Malo litavsko, latvijsko, estonsko, španjolsko. A, bio sam pravo, vidite, Litva. Gospođa Vegoskajte, izvolite imati riječ. Hvala predsjedniče. Hvala što ste barem pokušali izgovoriti ta litavska prezimena koja su jako komplicirana, dakle, cijenim napor. Najprije hvala što pružate Europskoj komisiji mogućnost da vam se pridruži u ovoj jako zanimljivoj raspravi. Kao što ste rekli, tema današnje rasprave je budućnost malog ribolova u Europskoj uniji. Značaj e, ovog sektora ne može biti dovedeno u pitanje samo par brojki koje sigurno znate, dakle 75% europske ribarske flote su, je mali ribolov, dakle to su tri četvrtine i 2016. zapošljavalo je 10 tisuća ribara što predstavlja 50% e, e, sektora u Europskoj uniji. Još važnije, dakle, taj sektor oblikuje socioekonomski život obalnih zajednica i daje nam e, svježu hranu, radna mjesta zajednicama, priobalnim zajednicama. To je prvenstveno, to prvenstveno vrijedi za sredozemlje gdje se nalazi 50% flote E, malog ribolova. Ja radim e, u odjelu koji je zadužen e, pri komisiji dakle za strukturni, strukturnu podršku i žao mi je što sam e, ja žrtvom sječanskih virusa i imam tendenciju gubiti glas, ali nastojat ću reći ono što imam za reći. Dakle, danas ću predstaviti nekoliko mjera koje je Europska, koje je Europska unija usvojila glede e, malog ribolova. No, prije nego što zađem u pojedinosti, htjela bih e, samo govoriti o izazovima s kojima je suočen ovaj sektor. Dakle, vidjeli smo sve veći trend ka većoj profitabilnosti europske ribarske flote, jer e, neki stokovi su održivi od drugih, e, cijene goriva se E, bilježe pad, tako da je to pomoglo rast ovog sektora. Međutim, nije uvijek bilo tako kada se barem radi o e, floti malog ribolova koja stagnira već cijelo desetljeće. Naravno, najveći izazov je prekomjerni izlov određenih stokova, što je najakutnije u Sredozemlju i Crnom moru. Ovdje je važno naglasiti da kako bi se poboljšala stanja stokova moramo unaprijediti e, znanstvene podatke kojima raspolažemo kako bismo znali gdje treba stati i kamo ići, u kojem smjeru ići. Naravno, kada nema ribe, onda ribari moraju i dalje putovati, a oni ne mogu e, napraviti e, ekonomije razmjera kako bi kompenzirali dodatne troškove goriva. Još jedan izazov za mali ribolov jeste što tradicionalno nisu imali svoj glas u postupku odlučivanja jer oni ne mogu si dopustiti da e, sudjeluju u savjetodavnim e, odborima, sastancima lokalnih ili nacionalnih uprava e, koja se bave pitanjima ribarstva. Dakle, kao što rekao na početku, htjela sam predstaviti samo par primjera onoga što je Europska unija učinila kako bi riješila te probleme. Prvo bi bila naša zajednička ribarstvena politika u njoj postoji čitav niz odredaba koje uzimaju u obzir specifičnost ovog sektora. Na primjer, u temeljnoj uredbi države članice imaju pravo dodijeliti preferencijalni pristup e, floti malog ribolova u pojasu od 12 nautičkih milja od obale. Postoji su tako neke iznimke u postupku regulat e, kontrole gdje mali ribolov izuzeto čitavog niza obveza glede dozvola za ribarenje, obveze iskrcaja, E, zasebnog skladištenja i tako dalje. Drugo, još želim spomenuti fond MFF, dakle fond koji podržava našu zajedničku jedinstvenu ribarstvenu politiku. Kao što znate, u okviru trenutnog fonda, ako država raspolaže e, flotom od barem tisuću plovila u, koje se bave malim ribolovom, mora imati konkretan plan djelovanja koje se tiču tog E, tog ribolova, tog sektora. je Tome tako u 12 država. Što više u okviru e, e, trenutnog MFF-a prelazi se sa 80 na 90 posto. Sada želim dodati da prijedlog komisije za budući MFF koji će se primjenjivati od 21. do 27. idemo čak i korak dalje. Komisija to upravo i predlaže. Konkretno, mali ribolov dobit će 100% javnih, e, javne pomoći i preći sa 18 na 19 trenutnom prijedlogu i također predlažemo ulaganje, e, određena ulaganja u e, kao što su zamjena plovila i nabava rabljenih plovila. I u okviru postojećeg e MFF-a idemo još korak dalje, kao što rekao, dakle predlažem da se ide korak dalje i da se jačaju ti postojeći akt planovi djelovanja i da se ponude konkretni itemi. Također vjerujemo da mali ribolov ima važnu ulogu u razvoju plavog gospodarstva. Ovdje privlačim pozornost na e, skupine, lokalne skupine djelovanja malog ribarstva koje e, pomažu sektoru malog ribolova da primjeni pristup od ozdo prema gore i to se tiče i diversifikacije unutar sektora, ali isto tako e, se pomaže da se diversira izvan tradicionalnih e, aktivnosti. Ovdje želim dodati da s obzirom da flota malog ribolova predstavlja tri četvrtine flote Europske unije, uz to idu i određene obveze. I kada govorimo o nedostatku raspoloživih podataka o stanju stokova, moramo znati također jasno i koju ulogu e, mali ribolov može igrati u tranziciji kao drživim ribarskim praksama. Dakle, to zahtjeva sveobuhvatan nadzor i kontrolu e, aktivnosti, ribarske aktivnosti i ulova i podataka o tome. I stoga predlažemo da u svrhu poboljšanja raspoloživih podataka MFF podrži tu tranziciju. Za kraj e, primjer našeg djelovanja na međunarodnoj sceni, barem što se tiče e, malog ribolova. Jer kao što znate, oceani nemaju nikakvih granica, ribe se kreću bez obzira na granici, tako da moramo surađivati među državama, a to me tako e, prvenstveno i u slučaju sredozemlja. I ovdje, s obzirom da je sredozemlje kompleksno područje gdje je mali ribolov dominantan, tu smo izgradili uspješna partnerstva sa trećim zemljama, osobito Medfish Forever, deklaracija koja je potpisana 2017. i deklaracija iz Sofije, koja je sljedeći ne usvojena i to su E, to je bilo dosta plodno i imali smo konkretne plodove u rujnu prošle godine kada smo s drugim europskim zemljama, regionalnim zemljama potpisali regionalni plan djelovanja za mali ribolov. I ovo je od povijesnog značaja za taj morski bazen i e, čekamo da bude još dodatnih pozitivnih rezultata. A sada želim zaključiti i reći sljedeće. Danas govorimo o budućnosti malog e, ribolova, a ta budućnost treba biti popunjena jakim obalnim zajednicama i jakim malim ribolovom. No kako bismo to ostvarili moramo zajedno surađivati kako bi stokovi bili zdravi. Jer kada oni budu zdravi onda će i gospodarska situacija sektora također biti unapređena. Jer mali ribolov je prvi koji će platiti ceh kada ribe počnu nestajati. Dakle, kako bismo to stvarali moramo surađivati, treba nam vaša pomoć da očuvamo zajedno resurse i koristimo održive ribarske, ribolovne prakse i na taj način isto tako prikupljamo kvalitetne podatke. Hvala vam na pozornosti i e, doista me zanima i doprinos od ostalih sudionika. Merci beaucoup, Najviše hvala, draga gospođa. Odmah predajem sada riječ gospodinu Gualbertu Riti, koji je pomorac, no prije svega predsjednik Federacije ribolova u Asorima u Portugalu. Gospodine Rita, izvolite, imate riječ. PowerPoint Mislim da imate i PowerPoint prezentaciju. Izvolite, smjestite se. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Poštovani sastupnici, e, gospodine Alan Kadek, dragi predstavnici ostalih udruga. Prije nego što počnem, zahvalio bih u ime saziva e, Saveza ribara Azora, što ste me pozvali na današnje saslušanje da vam ispričam o tome kako izgleda ribarstvo u našem području i koji su naši ciljevi. Prije nego što vam kažem nekoliko riječi o samom savezu, htio bih vam dati malo konteksta. Mi se nalazimo u e, središnjem dijelu Atlantika, sa čin, čine devet otoka i imamo oko 250.000 stanovnika. Šest tisuća stanovnika je usko povezano sa sektorom ribarstva, istraživanjem, proizvodnja, izgradnja marina i luka, lučke uprave, te predstavnici u udrugama, industrijskim udrugama i trgovinskim udrugama. Savez je osnovan 2005. na poticaj sektora, trgovinskog sektora čine, savez čini 13 udruga sa 9 otoka i podržavamo rješavanje razno raznih problema povezanih sa ribarstvom, sa regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tijelima. Evo, ako pogledamo ovu kartu, to su e, isključive gospodarske zone. Dakle, činimo oko 6% icefa 6% e, europskog icesa to je oko 957 tisuća kvadratnih kilometara. Suprotno onome što se e, misli u Briselu ili u Lisabonu, tu se e, lovi malo ribe zato što e, je prosječna dubina vrlo velika i prema tome dakle imamo tek 0,8% ovog upuknog, ukupnog prostora raspoloživo za ribolov. Tako da, eto, ovo vam se čini veliko i to je veliko, ali zapravo imamo vrlo e, malo područja o kojem doista možemo loviti. A sada da vidimo infrastrukturu. Činjenica da smo otok znači da su e, naši gradovi povezani sa e, morem, dakle i kad je riječ o poslu i e, rekreaciji. Tako da imamo 46 luka i pet malih e, ribolovnih luka, 11 e, digitalnih centara, te centara za upravljanje ulovom, 8 skladišta i 21 točku za prikupljanje a svi sudjeluju u jednom jedinstvenom e, sustavu za prodaju e, koji se održava putem elektroničkih e, dražbi. Azorska flota je podijeljena na obalnu i lokalnu. Obalna ima dozvole za ribarenje štapom i štapovima sudicama te ručnim povrazima, a lokalna flota ima dozvole za lovom mrežama stajačicama, ručnim povrazima te e, parangalima. Kad je riječ o floti, imamo, dakle o brojkama, imamo 548 plovila, od toga je 5% veće od 16 metara, 8%, 8 od 12, a većina flote, 62% flote, čine plovila koja su manja od 9 metara na svakom e, ribolovnom izlasku plovila koje imaju više od 16 metara imaju 18 članova posade, zatim oni koji imaju 16, 8, e, oni koji imaju 12 metara, 6 članova posade i oni koji imaju manje od 9 e, metara, uglavnom tu radi otprilike oko 5 ribara po plovilu. No to naravno sve ovisi o vrsti ribolovne opreme koju plovilo koristi da vidimo koje su glavne vrste koje lovimo. To su kirnja glavolja, rumenac okan, crvene sluzoglavke, zatim pelagijske vrste su pelagijska tuna, tunj prugavac, plavoperajna tuna i tunj dugokrilec. Zatim lignje i hobotnice, male pelagijske ribe, čine šnjur golemi i pjengasta lokarda. Imamo i lov na sabljarke te na ribe papagaj. I one zapravo sve čine značajan dio našeg ulova. A sada da vidimo nekoliko riječi o mm, industriji prerade tune. E, konzerviranje tune je vrlo važna aktivnost na Azorama i e, čini velik dio našeg izvoza. Naš e, se proizvodi prodaju u preko 30 e, zemalja. SAD, Kanada, Španjolska i Italija su nam glavna tržišta. Imamo četiri pogona za preradu i konzerviranje tune. Što se tiče prodaje, e, Naše se ribari dijele na dakle, malo obalno ribarstvo, to je dakle na plovilima manjima od 12 metara i velika ribarska e, plovila koja su veća od 12 metara. No, većina e, ribarenja se događa upravo na malim e, plovilima. Riba se prodaje putem dražbi ili na temelju ugovora sa restoranima i hotelima i izvozi se. I konzumira se u različitim oblicima ili svježa ili prerađena. Dakle, izvoz ribe čini 20% sveukupnog izvoza i jamči prihod za jako velik broj e, zajednica u nazorima. Ako pogledamo količinu i vrijednost ulova, za 2018. imali smo bolje rezultate nego u prethodnim godinama zbog povećanog ulova tuna. E, isto tako imamo sve veću kvalitetu i e, a porasla je i briga za zaštitu i očuvanje e, tune za što su, na što su se obvezali i naši ribari. Ovo su naša zaštićena područja. Na Azorima imamo 52 zaštićena područja koja pokrivaju 120.000 tisuća četvornih metara i to, to je područje na kojem je ribolov zabranjen. E, i ta zaštićena područja osiguravaju održivost našeg ribolova i to je ključno ako želimo zadržati e, ovu djelatnost u našoj regiji. Očuvanje ovih područja je naravno vrlo važno i 2008. pokrenut je jedan znanstveni projekt koji između ostalog ima kao cilj procijeniti um, količinu stokova i osigurati da možemo primjereno odgovoriti na situaciju pojedinih vrsti i zabraniti ribolov u određenim područjima. Što se tiče usputnog ilova, e, ulova i e, odbačenog ulova, ako pogledate ove brojke vidjet ćete da ima smisla za e, iznimku, za izuzeće za našu regiju, i to pogotovo kad je riječ o rumencu okanu, on je simbol našeg e, azorskog ribolova. Praćenje mm, ribolova tuna se vodi od strane Friends of the Sea i Safe e, te popa. Imamo nekoliko programa monitoringa kojima se nastoje osigurati održivost ribarenja, to je udruge Kosta. Isto tako imamo godišnje programe praćenja za demerzalne vrste, e, zatim Cepro Peska, njezin je zadatak promocija našeg ribarstva i naših ribarskih proizvoda. Što se tiče rumenca okana, kao što sam rekao, to je simbol našeg ribarstva. To je jedna od najvažnijih demerzalnih vrsta za našu regiju. I između 2013. i 2016. E, to je predstavljalo oko 24% ukupnog ulova i 41% vrijednosti ulova u cijeloj regiji. Smanjenje spad ulova od 2010. je rezultat potrebe da se smanje ribolovni napori i dakle ograničen, ograničena je e, i minimalna veličina za izlov 2016. I uspjeli smo to definirati za sve. Što se tiče kvota, Isto tako došlo je do e, pada ulova, ali je došlo do povećanja vrijednosti e, ulova i to zbog toga što zbog inicijativa koje su pokrenuli sami ribari i osigurali minimalnu e, veličinu za izlov. Ta vrsta donosi 30% prihoda našim ribarima i stoga moramo osigurati pravilno upravljanje na regionalnoj razini i e, tako da se kvote definiraju po plovilu i po otoku. I dakle za svako plovilo, dakle svako plovilo ne može imati više od 3% e, za tu vrstu. A brand Azora, dakle ima kao cilj promovirati održivost ribarstva u regiji i osigurati da potrošači dobiju visoko kvalitetan proizvod i želi se da ovaj brand bude pokazatelj izvrsnosti i e, da se na tržištu prodaju oni proizvodi koji su samo iznimne kvalitete. Zatim imamo i projekt Orfish. Tu se radi na razvoju inovativnih e, ribolovnih tehnika u najudaljenijim regijama i želi se razviti tehnike kojima će se smanjiti pritisak na e, obalne resurse. Evo na ovom slajdu vidite partnere koji sudjeluju u projektu Orfish. To provodimo zajedno sa prijateljima iz Portugala i Španjolske. Zatim strateško, upravljanje malim obalnim ribolovom. Definirali smo minimalnu veličinu ulova, isto tako smo postavili ograničenje na izdavanje dozvola i to pogotovo na mreže stajačice te na pridnene palangare, a dakle dajemo prednost ručnim povrazima. Isto tako ne koriste se više neka ribolovna oprema blizu obale. E, e, zabranili smo korištenje pridenih koća, prilagodili e, aktivnost plovila regionalnim potrebama. Flotom se također upravlja na odgovarajući način kako bi e, ribari imali dosljedniji i kontinuirani prihod e, tokom cijele godine, ali i kako bi se osiguralo da e, ribe ima još i krajem godine. O budućim ciljevima nakon 2020. želimo pokrenuti pozitivne diskriminacije kad je riječ o dodjeli kvota za Azore. Želimo procijeniti našu flotu i to na temelju broja plovila i na temelju tonaže. Želimo ponuditi bolje e, poticaje za modernizaciju i za ulaganje u flotu, te želimo e, smanjiti birokraciju. I sada bih iskoristio ovu priliku da vam najavim da smo e, podnijeli svoju kandidaturu, zapravo zajedničku kandidaturu nas, francuskih, portugalskih i španjolskih najudaljenijih regija savjetodavnom vijeću. E, kao što znate, to je bio vrlo složeni proces. Sad je napokon priveden kraju. Naše, naša je kandidatura poslana i bit će odobrena do europskih e, izbora. E, I evo s time bih završio. Hvala vam puno na pažnji na slušanju. Hvala vam na ovom iscrpnom predstavljanju riba, Azorima. A sada Predajem riječ gospođi Trudy McIntyre. Evo je, stiže. Sama se bavi ribolovom i predsjednica je Nacionalnog foruma za priobalni ribolov u Irskoj. Good Dobar dan, dame i gospodo. Kao predsjednica nacionalne udruge za priobalni ribolov i jedna od ravnateljica nacionalne udruge za priobalni ribolov, NIFA. Počašćena sam što vam mogu danas predstaviti e, na ovom javnom u svoje mišljenje o budućnosti malog ribolova u EU. Za početak dopustite da vam objasnim što je to NIFF, dakle nacionalno no priobalni forum za ribarstvo i kako smo nastali. Dakle, 2014. tadašnji ministar za poljoprivredu, hranu i pomorstvo Simon Coventry je okupio ljude i u Irskoj i osnovana je udruga NIF eh, koji, koji se bavimo dakle brodovima do 12 metara. NIF eh, ima predstavnike od dvoje članova iz šest regionalnih regija. Svaka regija su, svaki regionalni ribarski forum ima najviše 15, a minimum 12 članova. Imenujući regionalne članove, svaki RIF mora imati zastupljene predstavnike regionalnih područja i karakteristika ribarstva u tim regionalnim područjima. Svaki regionalni forum ima svog predsjednika i potpredsjednika koji sjede za nacionalnim stolom i nacionalna ribarska organizacija udruga čije sam e, član uspostavljena je dakle od strane ribara za ribare kako bismo radili ruk pod ruku sa nacionalnim tijelima vlasti. Po prvi put imamo pristup od ozdana prema gore i bavimo se dakle priobalnim pitanjima. Bolje smo organizirani, ribari su više svjesni svog e, e, ribarstva i žele ga učiniti održivim. Na primjer, savjetujemo ministra da Savjetovali smo ministra da industrija želi biti proaktivna u održavanju e, iskrcajne veličine za mekušce poput nekore puber i britvaste školjke. Ministar je to primio na znanje i stavio pitanje na javnu raspravu i posljedično tome došlo je do e, povećanja referentne veličine. Smeđa rakovica je sljedeća kojom se želimo baviti. Dakle, čini nam se da je stav ribara sve bolji, sve veći broj ih je i potrebe da zaštiti okoliš i mali ribolov, dakle s dobrovoljnim zatvaranjem sezone izlova, pilot projektima za IVMS i korištenje istog za prostorno planiranje u pomorstvu. Ovo su inicijative koje su pokrenuli sami ribari i puno ima još dodatno projekata na kojim, koji se pripremaju kako bismo zajamčili živu budućnost naših, e, obal, našeg obalnog ribolova. Primjer ovoga svega jeste Fisher for Litter, dakle ribari koji skupljaju morski otpad i koriste dakle i društvene medije da pokažu kako je i ribarima stalo do prirode. I more je naš ured i moramo se brinuti o njemu. Isto tako trebamo dovesti mladu krv u ovo sve starije, u ovo sve stariji sektor. Odruga e, NIF odlučila 2017. da razvoj strategije za priobalni ribolov u Irskoj treba postati naš prioritet i započeli smo raditi na ostvarenju tog cilja. Ovo je prva strategija koju je pokrenula industrija, a koja se bavi e, priobalnim ribolovom u Irskoj. Dakle, mogu, tu se bavimo važnim pitanjima za priobalni ribolov e, za razdoblje do 2023. kako bismo na najbolji mogući način iskoristili raspoložive fondove raspoloživa sredstva iz Fonda razribarstva MFF. Kako to radimo? Imali smo pet članova NIF-ova zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, hrane i pomorstva, Bordije Skavara, Pomorski institut i e, tijelo zaštitu pomorstva i ribarstva i radimo na zajedničkoj strategiji. Dakle, nacionalni i regionalni ribarski forumi su uključeni u tome i pomogli su da se taj dokument pretvori ovo što je sada. Sada imamo javnu konzultaciju o nacrtu strategije koja je pokrenuta u srpnju 2018. i ide do 10. rujna 2018 tu se ukazuje na ključne ciljeve sektora. Tražimo dakle e, da se poduzmu nužne mjere za ostvaranje ove vizije. Naša naša strategija je ta da, da priobalno, priobalni ribolov mora imati prosperitetnu i održivu budućnost i utjecajan glas. Po prvi put naš priobalna industrija ima master plan za svoju budućnost koji po mom mišljenju trebaju sve priobalne zajednice imati. E, financije MFF-a imale su ključnu ulogu u tom uspjehu. Ono što želimo i na čemu radimo jest izgraditi valjan profil našeg sektora, profil našeg iskrcaja, vrijednosti socioekonomskog utjecaja koji e, taj priobalni sektor ima. Cilj nam je jačati postojeće strukture po poboljšati poštivanje postojeće regulative i kolektivno moći e, pregovarati pitanja koje se ne tiču politika kao što su cijene i tržišta i ona koja se tiču politika. E, upravljanje stokovima i e, najviši održivi prinos su jako važni. Dakle, također treba poticati komunikaciju sa forumima i ribarima na terenu o budućnosti i E, zakonodavstvu koje može imati u naš sektor e, osvješćenje e, o pomorskom prostornom uređenju i suradnja sa nadležnim ministarstvima i odjelima isto tako. Treba također poboljšati infrastrukture naših molova poboljšati obuku i izgradnju kapaciteta za aktivne ribare koji bi trebali sudjelovati u postupku donošenja odluka i poboljšati e, učinkovitost u svom radu. E, poboljšanje provedbe postojećeg zakonodavstava, to je nužno kako bismo ne samo očuvali, već poboljšali ono što imamo. Brojni ribari ne samo u Irskoj su skeptični i strah ih je od tog velikog brata koji e, ih gleda. Ja osobno mislim da VMS monitoring nije tu samo za provjeru provedbe, već jednostavno i praćenje kretanja kada govorimo o prostornom planiranju. Ako nas, ne može, ako nas se ne može vidjeti, da li to znači da ne postojimo? Dakle, sredstva fonda MFF eh, trebaju biti potrošena tako da se eh, napravi e, kartografija dakle flote, priobalne flote u Europi. Ja mislim jedna od najvažnijih stvari jeste da se dobije vrijeme kada imamo jako loše vremenske prilike. Dakle, u tjednima kada se ne može ići ribariti, to predstavlja veliki pritisak na naše obitelji. Tada nam treba pomoć e, kao ona koju dobivaju poljoprivrednici. Ta nam je pomoć potrebna sve dok ne mognemo se vratiti na more. A većina ostvarenih e, ostvarene dobiti ponovno se ulaže u plovila i opremu. I situacija je takva kakva je da nemamo pomoć, a ono što se može dobiti jako je teško dobiti. Bez poboljšavanja upravljanja našim stokovima nema budućnosti za naš, e, nema kvalitetne budućnosti za nas. Trenutno razmatramo nove metode ribarenja, nove vrste opreme kako bi se smanjilo trošak za, za ribolov. E, mi, otvaranje, zatvaranje sezone lova, e, označavanje jastoga i zarezivanje repa jastoga. Dakle, to su samo neke od mjera koje smo poduzeli. Prije puno godina, kada nije bilo svih ovih pravila, imali smo jasnan početak, sredinu i kraj sezone i sve to e, je omogućavalo da se zajamči novačenje i pomlađivanje mlađih. E, jeti smo imali, e, imali smo bijelicu jedno vrijeme, zatim jastoge, te brancine, jastoge, nekropuber, smeđu rakovicu i to se smjenjivalo po sezonama. Nažalost, izgubili smo pravo dakle, za losos, brancini, jegulju i time e, to je imalo veliki pritisak na Smeđurakovicu i jastoge, jer su se svi fokusirali na njih. Zatim stajačice za bijelu ribu skoro su nepostojeće zbog eksplozije u populaciji tuljana koji stvaraju neopisive e, štete za stokove bijele ribe. Dakle, ono što je bila glavna riba zbog e, sve većih tuljana e, više je zanemarivo. Dakle, staja, ribarenje stajačicama je poput švedskog stola za tuljane koji jedu svu ribu i uništa, na kraju dobivamo samo, možemo izvući samo grdobine i ribe iz reda e, gadiformesa. Znam da nitko se ne želi baviti ovim temama, osjetljivim temama, ali njima treba upravljati na isti način kao što se radi i drugdje. Dakle, mora se uspostaviti ravnoteža, moramo imati upravljanje s populacijom e, tuljana kako bi se time bavili na isti način kao što se na kopnu štiti e, farme poljoprivredna gospodarstva od jelena. I populacija tuljana jednostavno mora, njome se mora upravljati ribari rade što god mogu kako bi zajamčili održivost svojih stokova. Zbog ovoga svega svi moraju pomoći da se riješe ovi problemi. Ne može se i ne smije ignorirati ili bacati pod tepih. Zajednički problem koji imamo svugdje po našim obalima jeste utrka za prostor, za statičnu opremu i E, ribe unutar e, granice od 6 nautičkih milja za najveća plovila. Trenutni ministar za poljoprivredu, hranu i pomorstvo Michael, Green e, donio je hrabru odluku da se isključe kočarice u i iz prostora od 16 milja. Ministrova odluka bila je popularna i pokrenuta je dakle E, ta je javna konzultacija i sa 900 doprinosa što je najveća ikada u našoj zemlji. Dakle, postoje tri mogućnosti za javnost i za industriju. Prva mogućnost za sve ostaje isto, druga da se isključe plovila od 18 metara na najviše e, od kočarenja unutar 6 nautičkih milja i treće da se isključe da se zabrane vozilima preko 15 metara da e, ribare da kočare u 6 milja odlučeno je velikom većinom da plovila preko 16 mjera e, ne mogu koristiti koće unutar granice od 6 nautičkih milja od 1. siječnja 2020. uz posebnu dozvole za pelagijska plovila koja e, love papaline do 31 prosinca 21. Mislim da je ovdje ministar zadovoljio potrebe i zahtjeve. Rezultati su pravedni, uravnoteženi. Ova, ovo isključenje omogućuje pelagijske stokove kao papalinu i haringu unutar šest nautičkih milja kao alternativno ribarenje za mal priobalni ribolov kako bi se ublažio pritisak na e, rakove i jastoge. Mnogi kažu da je prekasno, ali ja mislim da nikada nije prekasno za e, skrb o budućnosti. Mislim da će ova promjena politike biti najveći faktor e, kako bismo ponovo sektor bio uspješan. E, kako ja doživljavam budućnost europske e, obalnog ribarstva? Pa mislim da moramo učiniti najbolje s onim što, čim raspolažemo. Možemo ostvariti bilo što ako se koncentriramo, no evo ga, mi i sektora priobalnog ribolova, mora se i čuti naš glas, morate vi koji donosite sve političke odluke čuti naša mišljenja. Jedna riječ koja čini svu razliku i zahvaljujući kojem se napreduje je komunikacija, to je dvosmjerna ulica, dakle treba se oglušiti o glasine i e, kolaborirati, surađivati i učiniti da budućnost e, malog ribolova u Europskoj Uniji budu održivi, e, uspješni i jaki. Hvala vam. Madame euh, Najljepša hvala gospođo Tajer. Hvala dakle govornicima na izlaganjima, a sada otvaram raspravu. Eni Šrajer Pirik prva je tražila riječ, izvolite. Hvala i hvala našim eh, govornicima na vrlo zanimljivim izlaganjima. Na početku želim reći da bismo trebali razgovarati o planu upravljanja za razne vrste. Dakle, u Nizozemskoj ribari žele odgovorno upravljanje i kada je riječ o generacijskoj smjeni samih ribara u Nizozemskoj, već postoje takvi planovi. No, postoji također i decentralizirani plan koji je doista vrlo vrijedan i cijenjen projekt i koji pozdravljamo. Predsjedništvo Saveza nizozemskih e, ribara je upravo ovdje prisutno zastupano po svojem e, predsjedniku. I kada je riječ e, o plovilima duljim od 13 metara, nemamo zapravo državnih potpora dok ih imamo za, onih, za ona plovala koja su ispod 12 i 13 metara. Također kada je riječ o malom ribarstvu, koriste se stajaći alati koji su prisutni u plovilima od 12 i 13 metara. Čak i ako su plovila dugačka 13 metara, one čine dio malog ribarstva, odnosno e, obrtničke flote. Ispričavam se. Gospodine predsjedniče, moram otići na glasovanje na odbor Agri, ali moja asistentica će ovdje ostati i odslušati ostatak. Ne problema. Kolega Santoš Sarao, izvolite. Hvala vam. Hvala što ste nam došli u goste. Bilo je iznimno interesantno vas slušati. Naravno, Irska je otok, baš poput Azora. Obalni ribolov je vrlo važan i sada smo čuli predstavnike dva, dvaju različita područja i čuli smo dvije različite poruke od naših gostiju. Jedna od poruka je bila o mm, najvišem održivom prinosu, a druga se odnosila na važnost e, vrednovanja ribe. Dakle, da je od same količine možda bitnije gledati vrijednost ulog, ulova. Naš projekt upravljanja se temelji na ukupnom dopuštenom e, ulovu i na kvotama. Takvim upravljanjem želimo dovesti do toga da se bolje poštuje i više cijeni more i njegovi resursi. Ove su poruke pokazale koliko je bitno upravljanje, ali isto tako to ne znači da problema nema i o njima smo čuli u obje prezentacije moramo e, analizirati ova ograničenja i probleme koji su proizlašli iz e, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Posebno pozdravljam kolegu e, i prijatelja gospodina Ritu koji predstavlja ribare Azora zato što on zapravo dolazi iz iste regije iz koje ja dolazim. I htio bih sada postaviti jedno pitanje. Kada e, raspravljamo o MFFF-u, znači da e, želimo e, izmijeniti definiciju malog obalnog ribolova. Trenutačno radimo na nekoliko prijedloga čiji je cilj usredotočiti se na veličinu plovila, naravno, i to plovila koja će biti manja od 12 metara, ali isto tako želimo govoriti i o, udaljenosti od obala, obale te o broju članova posade. Za vrijeme prezentacije Saveza ribara sa Zora vidjeli smo da neki amandmani koji su podneseni, to je dakle manje od 12 metara za određeni broj e, članova posade, vidite da se to zapravo ne uklapa sa zahtjevima za mali obalni ribolov. A to vam samo pokazuje kako, je, kako su ribolovne prakse se razlikuju u Europi. Morali bi smo paziti kada se definiraju ti kriteriji. I ovo je pitanje možda viš bolje za drugi panel, zanima me koliko mi koji danas ovdje sjedimo, koliko mi znamo o malom obalnom ribolovu i koliko znate za probleme s kojima se ti ribari suočavaju i što mislite koje bi definicije bile najprimjerenije. Zatim bilo mi je drago čuti da su i ribari pridonijeli sa svojim znanjem kad je riječ o očuvanju resursa i osiguranju održivosti ribolovnih vrsta. Osim toga, bilo mi je drago čuti informaciju o učincima broja tuljana na, eh, na ribolov. To nam je rekla, o tome nam je govorila gospođa McIntyre. Možda biste nam mogli još više o tome reći, o tome koji učinak ima populacija tuljana na ribarstvo. O, o tome smo eh, razgovarali i na odboru Agri. zapravo o jednoj sličnoj temi. Na odboru Agri smo govorili o, štetnosti koje stvaraju velike populacije vukova. Isto tako spomenuli ste prijedlog eh, da se osnuje regionalna ribarska organizacija za najudaljenije regije. Kako mogu najudaljenije regije doprinijeti e, projektima poput Orfiša. Htio bih čuti nekoliko riječi i o tome. E, eto, tu ću sada stati. Hvala vam na e, izlaganjima. A neko od ovih pitanja mislim da će vrijediti i za drugi panel. Hvala vam. Hvala Jan. Hvala želim zahvaliti našim gostima koje znam i e, osobno. Bilo je vrlo interesantno čuti ova dva različita pristupa, dakle sa Zora i sa Irske. I u Irskoj imamo male otoke i mislim da oni zapravo nemaju pravo na ovakva izuzeća. A mi nastojimo zadržati ljude na tim malim otocima na kojima već i onako živi malo ljudi jer nama je možda jednostavnije držati se strogih pravila, ali onda s druge strane ako vidimo da takva pravila štete našim ribarskim zajednicama, EMFF, je li on doista učinkovit? Zato što drago mi je da ste pozvali Trudi, drago mi je sve ono što sam čula od nje, e, mislim da su ovi projekti na kojima rade vrlo dobri, vrlo inovativni i u Irskom i nadležnom tijelu su također rekli da nastoje osigurati mjesto na koje ribari mogu ostaviti e, svoje meće. smeće. oni nisu za to obvezni, nikakvu naknadu ne dobivaju za to, ali kad gledate da oni dakle nakon svojih e, napornih radnih dana prikupljaju i tu opremu i dostavljaju je na to mjesto, Mislim da, mislim to je za svaku pohvalu, ali svakako smatram da bi, ih trebalo, da bi trebalo uvesti možda i neke dodatne poticaje. E, sredstva koja su namijenjena e, za to idu dakle, u ministarstvo, ali onda ne dođu do mm, ribara kojima bi bila najpotrebnija. mislim da bismo e, trebali imati e, jamstva za ribare, baš kao što imamo i u poljoprivredi kada se recimo e, dogode neki nepredviđeni vremenski uvjeti ili slično. moramo pokazati istu razinu e, poštovanja prema našim ribarima kao što pokazujemo prema poljoprivrednicima. Interesantno je ovo što ste spomenuli e, o tuljanima, to nije popularna tema, ali bilo bi dobro e, pročitati znanstvene dokaze. Ja sam čula jako puno priča o tome od ribara koji tvrde da im stvaraju goleme štete na mrežama ribari bi za odštetu trebali, za dobivanje odštete trebali identificirati tuljan koji e, mu još, tuljana koji je oštetio mrežu. Dakle, e, ovo je pitanje koje ima jako puno dimenzija, dakle i zaštite okoliša i gospodarsko. I na kraju mislim da je stvarno bitno da imamo predstavnika, e, od predstavnike otoka i da oni moraju sudjelovati u postupku donošenja zakona. No moramo ići i korak dalje i um, saslušati njih kako bismo na kraju imali politike koje će omogućiti održivi ribolov. Tako da mislim da sve ovo što radite je vrlo pozitivno, način na koji upravljate e, resursima. A imamo i predstavnike iz Irske e, organizacije za more. Sigurno sam da će i oni imati nešto za komentirati. Hvala vam puno i veselim se nastavku ove rasprave. Hvala te, <clears throat> I Bilbao, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. E, ove, ova dva izlaganja su bila stvarno interesantna i od predstavnice Irske i predstavnika Azora. I drago mi je da su na Azorima uspjeli e, osnovati taj projekt između Španjolske, Francuske i Portugala e, za najudaljenije regije i to je jedan od, samo jedan od načina da se sudjeluje u regionalizaciji na kojoj još uvijek radimo u okviru zajedničke ribarstvene politike. Svi se slažemo sa činjenicom da moramo imati održivo e, ribarstvo, da moramo definirati mali ribolov, obalni, obrtnički ribolov, još uvijek nismo uspjeli točno definirati obrtnički ribolov. To smo pokušali tokom posljednje reforme e, učiniti na, to ne na temelju samo duljine plovila, već i na temelju korištene, korištenog ribolovnog alata. Mi imamo jednu stvarnost. E, ako imamo plovilo koje je veće E, recimo od plovila koje bi bilo mm, obrtničko, ali s druge strane koriste ribolovne alate koji su selektivni, dakle koji zapravo spadaju u tu kategoriju malog ribolova. Tako da je to dosta složeno. E, već smo jako puno tema spomenula, tako da bih se ja koncentrirala na dvije stvari. Kada ste govorili o diversifikaciji, govorili ste o plavom gospodarstvu. I e, htjela bih postaviti pitanje predstavnicima Irske i Azora. Što misle o e, e, rekreativnom ribolovu ili turističkom ribolovu, sportskom ribolovu, kakav je odnos njihovih ribara i rekreativnih ribara ili ribolova u turističke svrhe. Imaju li dobre odnose ili postoji konkurencija? I druga stvar, zanima me, zanimaju faze, faze komercijalizacije. Dakle, na koji način e, svoje proizvode stavljate na tržište i to posebice na Azorama. E, vidjela sam da imate različite vrste, no u slučaju tune, dakle tuna, to je vrlo konkretno, kako plasirate na tržište tunu, tko to kupuje i ako imate e, bilo kakav problem sa oznakama o porijeklu. Dakle, na koji način osiguravate poznato e, porijeklo određenog proizvoda. Jer ja već devet godina radim u ovom sektoru i pokušavam uključiti i tražiti oznake izvornosti kako bi mi kao potrošači znali što kupujemo i koliko to želimo platiti i u ovom parlamentu je to bilo nemoguće. Nikako nismo mogli na transparentan način odobriti e, transparentno označavanje proizvoda oznakama izvornosti a to bi i itekako koristilo malim e, ribarima koji mogu e, loviti male količine e, kvalitetnih proizvoda i ostvariti dobru cijenu za to tako da bih voljela da mi odgovorite molim vas na ova dva pitanja hvala vam Merci beaucoup, hvala Izasko. Ulrike Rodust. Evo ja bih vam se doista zahvalila na ova dva izlaganja. Mislim da je doista bilo krajnje vrijeme da posvetimo malo vremena priobalnom ribolovu i zanatskom ribolovu. Ono što je rekla gospođa McIntyre doista me zanimalo. Rekla je naime da sa svojom organizacijom nastoje precizirati okvire onoga što bi moglo biti održivi ribolovi i sve one akcije mi se čine jako zanimljive osobito što se tiče e, nove e, ribarstvene politike, dakle to su stvari koje su potrebne da, za ribare, obuke i slične stvari. Dakle, I osobito mi je bila zanimljiva njena izjava mi je rekla da je to satelitski nadzor, dakle VMS nešto što, što, što možemo tumačiti i na pozitivan način. Dakle, ja se slažem s tim i vjerujem da ta predrasuda koja postoji e, o tome da se sumniči ribare da su <laughs> varalice na svoj način, da je to nešto deplasirano. Mislim, ne radi se o tome sad da cijepidlačimo i da provjeravamo koliko puta i kako često i kada ljudi idu na, na zahod, ne. Nego to postoji iz drugih razloga. I e sad, htio bih da mi kažete što se... E, MFF-a tiče, dakle, što mislite, koliki, to, kolika bi trebala pomoć i kako često godišnje? I imam jedno pitanje za oba govornika, dakle, na kakve vrste obuke mogu računati vaši mladi ribari? Koliko godina to traje? Tri godine ili više manje? A što se tiče oznake MSC, što je s tim? I za kraj, da li su vaši ribari svi, e, da se svi bave ribarstvom e, kao glavnom aktivnošću ili neki od njih imaju i druge izvore prihoda. Hvala. Hvala Orlike. Ana? Hvala. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti predstavnicima Azora što su ovdje. Ja dolazim iz Galicije i imam jedno vrlo specifično pitanje o zaštićenim zonama, ribolovnim zonama te o obalnim e, ribolovnim zonama. Htjela sam postaviti pitanje vezano uz naše e, žene u Galiciji koja rade u sektoru e, školjkaša. I htjela sam vas pitati o lošim vremenskim uvjetima i o naknadama za flote kada plovila ne mogu izaći na more. To je vrlo važno budući da sada radimo na pregovorima za nova sredstva. I to je jedna od stvari koje želimo pokriti u sljedećem razdoblju. Hvala. Ja mislim da su kolege poslali pitanja koja su namjeravali postaviti. Sada ću ponovno dati riječ gospodinu Riti i gospođi McIntyre koji će pokušati odgovoriti na posljedna pitanja. Gospodine Rita, izvolite, možete prvi. Hvala predsjedniče. Evo, nastoja ću brzo odgovoriti na postavljena pitanja. Što se tiče e MFF-a, i dakle ulaganja u flotu. Ono što se desilo što donesna pravila nema nikakve veze s stvarnošću u kojima su ultraperiferna područja. Osobito kada govorimo o maloj floti, o malim plovilima. Dakle, poticaji nisu predviđeni za malu flotu, oni nisu prilagođeni stvarnosti našeg ribarstva. Evo, to je ono što mislimo o MFF-u. Dakle, što se tiče projekta Orfish, Da, ovi projekti e, su i za nas vrlo interesantni, mm, pogotovo za naše e, ribare koji se bave malim i obalnim ribolovom. Kroz te projekte smo uspjeli razmijeniti podatke o našim ribarskim e, aktivnostima. Surađujemo sa kolegama u Francuskoj i u Španjolskoj kako bismo poboljšali stvari situaciju na terenu i s našim e, e, isto tako podučavamo naše francuske kolege kako loviti nekim ribolovnim tehnikama koje su e, nama bliske. I mislim da je ta razmjena znanja stvarno dobra. U, u savjetodavnom tijelu imamo predstavnike svih najudaljenijih regija i vidimo da se o nekim stvarima raspravlja u e, savjetodavnom vijeću. No, isto tako tamo u tim raspravama se nije uvijek vodilo računa o našim problemima, a to su e, kvote, e, prijevoz, ribolovni alat. U svjetlu toga shvatili smo da e, stvarno moramo hitno osigurati da i mi budemo predstavljeni u tom savjetu, da se mora čuti i naše mišljenje i da smo mi ti koji moramo objasniti u kakvim uvjetima mi radimo. željeli smo e, pronaći nešto zajedničko, dakle zajedničke probleme za sve najudaljenije regije. Što se tiče definicije malog opalnog ribolova, to je stvarno komplicirano i ne možemo to riješiti preko noći, ali ta definicija moraju, se mora temeljiti na e, korištenju opreme. Kod nas koristimo plovila od 12 metara koje koriste štapove sudicama. sudicama. To je vrlo selektivan alat. I sada, samo zbog toga što su plovila dulja od 12 metara, e, ne znači da ne mogu biti plovila koja spadaju u mali e, obalni e, ribolov. Dakle, ta duljina nije toliko nije ono što to treba definirati. A što se tiče plasiranja proizvoda na tržište, kad je riječ o tuni, uglavnom govorimo o veliko okoj tuni ona se prodaje svježa, eh, imamo direktne kontakte sa eh, kupcima i to u manjim količinama. A značajna količina ide na zamrzavanje. Mislimo, zapravo uvjereni smo da naša oznaka eh, Azori, dakle porijeklom sa Azora, nosi dodanu vrijednost i drago nam je da naši potrošači e, znaju u takvom slučaju odakle taj proizvod dolazi i da je e, visoke kvalitete. Zatim, dakle, poruka koju želimo prenijeti jest da e, je ovo visok, da je proizvod kojeg prodajemo visoko kvalitetan. I na kraju, da zaključim. nailazimo na značajne probleme. E, to je, jedan od problema su i kvote. Mm, postoje ograničenja i kod prinosa, zato što e, eto, živimo na otocima. Postoji fond koji je namijenjen e, pomoći ribarima i rečeno je ako, da će se fond koristiti ako plovila ne mogu izaći na more za redom 7 ili 8 dana. Dakle, nećemo to temeljiti na količini ulova, već na broju dana koje ribari nisu mogli izaći. Ako budemo uspjeli zajamčiti našim ribarima da postoji ta potpora, da se može reklamirati proizvodi da su kao visoko kvalitetni. To je sve odlično, ali moramo se posvetiti i održivosti. smatramo da što bolju zaštitu e, mora osiguramo, što je više ograničenja, e, zakoni su strogi, a e, u ribarskoj zajednici jako dobro znamo za probleme i znamo se s njima nositi. Hvala, gospođo McIntyre. Možda vi imate nekoliko odgovora za pružiti našim kolegama. Evo, nisam uspjela zabilježiti, tako da se nadam da, sam sjet, da ću se sjetiti pitanja. Dakle, što se tiče tuljana, moram, morat ću se obratiti našem odjelu i kako bih, e, ne bih htjela spekulirati tako da, da vam predstavim e, prave e, broj, pravo činjenično stanje. Što se tiče vremena i nevremena 2014. godine, naša flota, velika i mala, imala je barem minimalnih devet tjedana kada nisu mogli izlaziti na more. A s obzirom da smo samozaposleni, nemamo nikakvih rješenja za to, a dakle, trebalo nam je skoro četiri godine da se povratimo od te poteškoće, dakle, bilo je doista jako teško vrijeme i nije dovoljno toga napravljeno i poduzeto kako bi se pomoglo malom obalnom ribolovu i ribolovu kako god e, i dalje se znate mora staviti hrana na stol, plaćati, plaćivati kredite i tako dalje a banke se poslužuju, dakle na kraju krajeva ne ostaje ništa za ribare i ja sam supruga ribara i, i važno je da imamo dovoljno novca za hranu, za gorivo, za auto i da se otplaća kredit e, za, za, za stan, za kuću. Dakle, postoji jedan e, Eh, uzemni fond, ali pristup tom fondu je težak, morate uplaćivati kako biste mogli povući neka sredstva, dakle kako navesti ribare da eh, uplaćuju, da sudjeluju u tom fondu. Dakle, kao što sam rekla, u, eh, ako, ako i neke stvari postoje, teško je doći do njih. Dakle, pojednostavljivanje toga svega bi trebalo biti i prioritet u sljedećem MFF-u. Dakle, poljoprivrednici imaju pomoć, podršku, imaju jako velik, jak lobby i grubu skupinu podrške u Irskoj, to je sjajno, divno, zadivljujuće, ali e, isto za nas ne vrijedi, možda nas je 10.000 u Irskoj, ali evo ga, i mi plaćamo poreze i o nama bi se trebalo na jednak način skrbiti, dakle, e, obuka, što se obuke tiče, pa evo, imamo žene, mrežu žena u ribarstvu, i obilazimo obalu i informiramo ribare o njihovim pravima, financijskim pravima, pravna pomoć, dakle kako, kako raditi, kako kupovati opremu, tražiti kredite, sredstva. Dakle, to su informacije koje nemaju nužno raspolaganju, a koje, koje bi im trebala biti na raspolaganju, tako da mi to radimo. Imamo nacionalni forum za e, obalno E, obalni ribolov, članove u svakom formu koji prenose dalje informacije ribarima o politikama održivosti. Dakle, jednostavno treba postaviti tu poveznicu sa ribarima na terenu, jer znate, mi imamo puno toka, nemamo infrastrukture, telekomunikacije, Wi-Fi, e, e, sva moguća sredstva komunikacije, nemamo ih uvijek na raspolaganju, tako da je, nije uvijek lako dostaviti te informacije. Evo, to su ona pitanja na koje mogu odgovoriti jer ih se sjećam. Najljepša hvala, gospođa McIntyre. Hvala našim dvoma govornicima, gospodinu Riti i gospođi McIntyre na njihovim izlaganjima i odgovorima. Sad ćemo preći na drugi panel. Radi se uvoz narodnatskog ribolova u nacionalnom e, planu određivanja kvota. Molim odmah gospodina Jose Antone perez Sjeru, predsjednika Galicijske federacije e, ribarskog ceha i Španjolske da se javi. Dakle, možete ili doći ovdje ili ostati tu gdje jeste, kako god. Na vama je da odlučite. Izvolite. Bueno, eh, estimado señor presidente de la Comisión de, Pesca Gospodine predsjedniče odbora za ribarstvo, uvaženi zastupnice i zastupnice, stručnjaci, brodari, ribari, svi vi koji danas sudjelujete na ovom saslušanju budućnost malog i obalnog ribolova u Europskoj uniji. Za mene velika čast što mogu biti ovdje i što vam mogu prenijeti što mali obalni ribolov znači za moju zemlju i posebno za Galiciju. Ja sam predsjednik Saveza E, ribara iz Galicije i ponosan sam što mogu predstaviti 63 ceha ribara na našoj, e, koji se nalaze na našoj obali. Naša obala ima oko 1500 km obale i u svakom mjestu e, u kojem zajednice žive od ribolova postoji ceh ribara. I o tome ću vam nešto više reći kako biste vidjeli što mali obarni ribolov znači za te zajednice. Naše su organizacije jedinstvene i nevjerojatno operativne. Imaju karakteristike socijalnih poduzeća, dakle zadruga, neprofitnih zadruga, jednakih prava i funkcioniraju na demokratski način. No isto tako e, imaju i značajke javnih e, korporacija, dakle surađuju na razmjeni resursa i administraciji. I na kraju imaju karakteristike privatnih tvrtki budući da upravljaju plasiranjem na tržište kroz eh, organizaciju proizvođača koje organizira eh, plasiranje na tržište preko eh, ribarnica. Dakle, to je jedan poseban mm, model, organizacijski model i postoji značajna ravnoteža u organizaciji koja se temelji na jednakom predstavništvu Mm, pomoraca, radnika, brodara i poduzetnika u upravi. Zatim postoji još jedna karakteristika, a to je da u svim sektorima proizvodnje koje postoje u tom tijelu, dakle postoje određene uprave. Stoga je tu predstavljen sektor e, sakupljanja školjaka, obalnog sakupljanja školjaka i tu su uglavnom žene, ima ih više od 4000. Zatim imamo sektor sakupljanja školjaka sa plovila koji okuplja oko 2500 plovila. Zatim e, sektor e, ribolova u plitkim vodama sa manjim opramama. Zatim sektor za specifične resurse, to su svi oni koji se bave izvlačenjem e, ježinca, alga, e, britvastih školjki i e, lupara iz Galicije. E sada, ako govorimo o podacima, prema posljednjim podacima, zapravo prema podacima koje smo prikupili 2014. imamo 12.700 članova više od 4000 brodara i više od 8000 e, radnika i samozaposlenih e, osoba. Zatim tu imamo i oko 4300 plovila koje su putem svojih lokalnih organizacija integrirane u savez kojeg ja predstavljam. Promet je 2017. iznosio više od 212 milijuna kilograma, a to je iznosilo dakle, vrijednosti od 508 e, milijuna eura. Sve vam ove brojke pokazuju koliko je ovaj sektor važan za našu regiju. Što se tiče zapošljavanja, procjenjuje se da se za svako radno mjesto stvara oko tri neizravno povezana radna mjesta. Dakle, kad se sve to zbroji, E, ovaj sektor stvara radna mjesta za oko 40.000 osoba u našoj e, autonomnoj regiji. No, broj neizravnih zaposlenja bi, porasla, e, bi mogla porasti i do 100.000 tisuća radnih mjesta. Broj vrsti koji se plasiraju na tržište iz našeg sektora je oko 274. I i e, prva prodaja se prodaje već direktno sa plovila, dakle nekoliko sati nakon ulova. To znači da su ti proizvodi stvarno svježi i da i iznimno visoke kvalitete. I naravno sva, sav je ulom namijenjen e, prehrani e, ljudi. Još bih htio jednu stvar istaknuti, a to je da mm, ta vrsta ribolova hrani lokalno stanovništvo i da se veliki e, udio ulova prodaje na mm, lokalnim tržnicama. Još jedna važna karakteristika je to što naša flota koristi e, tradicionalnu opremu koja je vrlo selektivna i ima ograničen e, kapacitet ulova. Prosječna veličina naših plovila čija duljina nije viša od 7 metara 3 gigatone mm, tonaža od 3 gigatone i ima 30 e, konja snage motori. Isto tako imamo jako puno područja koje je zaštićeno i čiji je cilj očuvati resurse. I isto tako e, na razini naše autonomne regije smo ograničili korištenje štetnih ribolovnih alata i onih koji nisu održivi. E, naravno, na temelju svega ovoga moramo e, što je više raditi na tome da očuvamo održivost ovakve vrste ribolova, budući da e, u našoj autonomnoj regiji ima mjesta u, kojem, u kojima gotovo 47% stanovništva živi od mora. Zajedničko upravljanje i planovi izlova na kojima se svake godine, koji se svake godine definiraju za sektor, su ključni ako se želi zadržati ravnoteža i kontinuitet našeg sektora. Ključno je zadržati zajedničko upravljanje i zajedničko vođenje. Održanje ovakvih zajednica, ribarskih zajednica, je jedna od velikih briga Europske unije. No to brine i nas, Savez ribara moramo e, naglasiti da mali obalni ribolov ima ključnu ulogu u e, gospodarskom i socijalnoj održivosti naših malih zajednica. Galicija je jedan gastronomski raj, između ostalog zahvaljujući i proizvodima iz ribarstva. E, riječ je o prekrasnoj, prekrasnoj regiji i kulturno bogatom području. I zbog toga naša, naša male zajednice moraju preživjeti. Ovaj profesionalni sektor je prvi mi je najbitniji onda e, resursa i dalje bude, da ribari ih mogu izlovljavati kako bismo pružili e, profesionalnu budućnost budućim naraštajima. Htio bih se još ukratko osvrnuti na dvije stvari. Dakle, podjela i razmjena, te učinak obveza istovara iskrcaja na, na ovaj način upravljanja. Kad je riječ o podjeli kvote, E, savez iz Galicije već godinama sudjeluje na različitim e, forumima na kojima se razmjenjuju informacije i mišljenja sa drugim organizacijama i tijelima. Istovremeno organizira brojne događaje i sastanke kako bi e, ribare se obavijestilo o novostima u europskom zakonodavstvu te o novostima što se tiče maksimalnog dozvoljenog ulova i kvota. Želim vam poručiti da smo mi u sektoru strašno zabrinuti e, zbog europskog zakonodavstva. U velikom broju slučajeva se zapravo uopće ne vodi računa o učincima koje će ta zakonodavstvo imati na nas. I mislim da se ne posvećuje dovoljno pozornosti našim e, temama s obzirom a pogotovo s obzirom na to koliko je to e, bitno za našu regiju i socijalno i gospodarski ta prenosiva prava nas također brinu zbog toga i što ne postoje e, znanstveni studiji koji preporučuju korištenje jedne ili druge e, vrste opreme. U tom smislu e, mi smo jasno rekli da se protivimo primjeni ovakvih pravila i to smo jasno i tako smo izvještaje poslali iz našeg vijeća kada se radila reforma zajedničke ribarske politike. Smatramo da bi trebalo e, više voditi računa o sadašnjoj situaciji u kojoj žive ribari i e, paziti na dodjelu e, takova i kvota od strane Europske unije. Zatim želimo još ovdje reći da smatramo da bismo trebali imati jednu ravnomjerniju pravedniju podjelu kvota na razini Europske unije i na državnoj razini. I sve vam to govorimo zato što znamo da samo 14% ukupnog prometa naše flote dolazi od tih vrsta. No, te su vrste ipak ključne i to ću vam začas objasniti. To vam govorim zato što znamo da bilo kakav porast kvota da će donijeti pozitivne učinke na stvaranje radnih mjesta. To vam govorim i zbog toga što, što naša flota može donijeti dodanu vrijednost jednostavnom prodajom e, proizvoda iz mora i to zahvaljujući njihove visoke kvalitete i e, zbog toga što potrošači znaju što kupuju i konzumiraju. Zbog toga tražimo od Europske unije više kvota zato što e, mi smatramo da se itekako zalažemo za očuvanje resursa. Zato tražimo također i od Španjolske da se kvote dijele na pravedniji način, da se osigura veća fleksibilnost kako bismo osigurali prinos koji će nam osigurati održivost e, za naše ribare. Što se tiče odbačenog ulova, e, sektor ne želi, znači u našem sektoru ne želimo loviti ribu koju ćemo poslije bacati u more, jer je to potpuni gubitak. Stoga smatramo da treba stati na kraj toj praksi ali e, i da treba poduzeti određene mjere. No mi smo već puno toga i učinili. 2018. moja organizacija sudjelovala sa e, Španjolskim institutom za oceanografiju i studirali smo jedan e, projekt koji se zvao Descartel. Zahvaljujući toj studiji, tom projektu, do, prikupili smo znanstvene dokaze koji su pokazali da raži preživljavaju u našim ribolovnim područjima. E, o tom je aspektu vodila računa, e, se vodila računa i prilikom pripreme europskog zakonodavstva i zbog toga se uspjelo uključiti raže u izuzeća u, za podpodručja 8 i 9. Zatim prošle godine smo pripremili još jednu studiju, to je zapravo prva studija, koja se bavi učinkom e, politike takova i kvota na mali obalni ribolov i to smo radili zajedno sa timom sa sveučilištu u Proučili smo učinak obveze istovara na određene vrste koje su vrlo bitne. I to su e, oslić, skuša i raže. E, zaključci iz te studije su sljedeći. Ne pridaje se dovoljno pažnje problemima e, odbačenog ulova kod malog obalnog ribolova. količina odbačenog ulova je dosta nizak u Galiciji, dakle to je između 0 i 5% ukupnog, ukupne količine. Ako se, želi iz, e, ako se doista želi izbjeći odbačeni ulov, treba revidirati sustav takova i kvota i povećati i e, de minimis izuzeća. Zatim ekonomski gubitak e, flota zbog odbacivanja raži oslića iz kuše je bi mogla porasti do 60 milijuna eura godišnje. S obzirom na to da e, obitelji u našoj zajednici itekako ovise od e, prihoda od ribolova, to bi sve imalo e, učinak na gotovo 3000 ribara i 11.000 osoba koje su izravno ili neizravno povezane sa tom aktivnošću. S obzirom na sve što sam do sada rekao, smatram da imamo dosta argumenata da se zatraži revizija sustava uključujući i reformulaciju načela relativne stabilnosti. Moramo vidjeti na koji način funkcioniraju razmjene kvota te primjena pravila de minimis eh, kako bi se svi no jedna godina ili čak jedan zapravo pardon, jedna godina nije dovoljno razdoblje da se eh, sve to analizira. Sve je ovo ključno moramo e, vrlo paziti na dakle, taj sustav takova i kvota te na obvezu iskrcaja. Mi ćemo u našem savezu čekati da vidimo na koji način planirate prilagoditi mjere. Puno je toga na kocki, mm, puno života, mm, puno obitelji, puno načina života. Želim istaknuti ulogu Saveza ribara i našega saveza i želimo pružiti ruku političarima i stručnjacima. Smatram da moramo raditi svi zajedno ako želimo na kraju donijeti odluke oko kojih ćemo se svi složiti. I na kraju, hvala vam, eh, hvala Odboru za ribarstvo na pozivu na ovo saslušanje i hvala svima što ste me saslušali. Hvala vam svima. Merci beaucoup, hvala gospodine Peresjera na ovoj prezentaciji. Držali ste se zadanog vremena, hvala vam na tome. Sada predam riječ gospodinu Kaju Arneu Šmitu, koji je generalni direktor Kuterfish Central u Cuxhavenu u Njemačkoj. Sam dobro ovo izgovorio? Monsieur Schmidt, vous avez la parole. Gospodine Schmidt, izvolite imate riječ. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Želim predstaviti situaciju u Njemačkoj, odnosno kako mi gledamo na budućnost malog ribarstva u Europskoj uniji i u Njemačkoj. Evo samo na početku nekoliko brojaka iz Njemačke. Dakle, sa 1.8.2018. godine imali smo 1338 ribarskih brodova koji su bili registrirani pri registru flote Ureda za poljoprivredu i prehranu Savezne Njemačke. Dakle, od tih ribarica 256 ih je opremljeno VMS-om, znači dulje su od 12 metara, Um, od toga 1082 plovila je registrirano u Njemačkoj i to su ribarice manje od 12 metara. Također, otprilike 700 e, ribarica je e, zapravo u dopuskoj djelatnosti, što znači da zapravo ribari ostvaruju manje od 50% svojih prihoda iz ribarstva. Dakle, ukupno 380 e, ribarica je u malom ribarstvu i one se bave ribarstvom kao glavnom djelatnošću. Dakle, Evo, spomenuli smo da veliki broj ribarica također ostvaruje veliki dio prihoda od drugih djelatnosti, dakle to znači da e, ribari obavljaju i druge poslove, dakle rade kao e, službenici u državnoj upravi ili nastavnici i tako dalje. Dakle, ovi koji obavljaju ribarstvo kao glavnu djelatnost e, su uglavnom organizirani u organizacije proizvođača koje se nalaze na Baltičkom moru, organizacije uglavnom na regionalnoj razini, no u slučaju povećanja ulova moguće je također i e, prodavati ribu na burzama ribe, osim što ih se prodaje na lokalnim tržicama ribe, odnosno lokalnim ribarnicama. No, e, na e, burzama ribe ostvaruje se manja otkupna cijena nego na e, lokalnim ribarnicama i osim toga tamo dolazi do izravne razmjene između ribara i potrošača, a također u ribarnicama je osigurana sljedivost tih proizvoda. Ako recimo odete u diskontni supermarket e, potrošač neće moći znati odakle dolazi ta riba, dakle sljedivost tamo ne postoji. E, kvote u Njemačkoj dodjeljuje Savezni ured za poljoprivredu i prehranu koji raspodjeljuje kvote prema e, zakonu o morskom ribarstvu, odnosno prema kapacitetima, prema ulovu u posljednjih nekoliko godina i prema količini proizvoda prodanog na tržištu. Određuje se jedna nacionalna maksimalna kvota e, Organizacije proizvođača mogu također e, zatražiti i e, posebne zajedničke dozvole za njihove članove. Prednost takvih e, dozvola jest e, da se na taj način može osigurati veća fleksibilnost e, u odnosu na članove organizacija proizvođača i može se brzo reagirati na pravo stanje stvari na terenu, odnosno ribari si mogu među sobom razmjenjivati kvote. Primjerice, priobalno ribarstvo može imati na taj način e, veći broj kvota u odnosu recimo na sustav e, u kojem postoje samo pojedinačne dozvole za pojedinačne ribare. Osim toga, organizacije proizvođača pružaju također informacije o planovima lova, o, lovostajima i Također e, šalju razna okružna pisma kojima ribarima dojavljuju informacije o novim europskim propisima kako bi ribari mogli pratiti razvoj europskog zakonodavstva. Samo najveće organizacije potrošača mogu zatražiti eko oznaku poput oznake MSC. I mi smo zapravo ustanovili da članovi, pojedinačni članovi iz e, financijskih ili administrativnih razloga ne mogu podnositi takve zahtjeve za eko oznakama. Naime, to stoji od 60 do 1000 eura i mnogi pojedinačni ribari si ne mogu jednostavno priuštiti tako nešto. Tako da se eko oznake mogu zatražiti samo putem organizacije potroša, e, proizvođača. Kada je riječ o malom ribarstvu, od ovih 380 e, ribarica, one su uglavnom e, u najvećem vlasništvu obiteljskih poduzeća, dakle njih 98%, naročito na Crnom moru i također se ovako ribarstvo obavlja dnevno, dakle nema višednevnih izlazaka na more i uglavnom se ribari služe mrežama stajačicama, dakle mogu obavljati i selektivni ribolov i zahvaljujući e, visokoj kvaliteti ribe ulovljene na taj način, e, ribari mogu dobiti i visoke cijene otkupa. U Njemačkoj različite savezne zemlje su uvele programe koji Omogućuje također i objavljivanje na internetu rasporeda ribarica kada one odlaze i kada se vraćaju u luku kako bi se potrošači mogli izravno njima obratiti i otkupiti od njih ribu. E, kakve izazove ovdje prepoznajemo za malo ribarstvo u Njemačkoj? Pa ima ih više. Imamo sve manje mladih ljudi koji su spremni naučiti loviti ribu ili koji bi htjeli preuzeti obiteljska poduzeća u sektoru ribarstva. Dakle, zbog toga postoji općenito problem smjene generacija. Osim toga, ribarice su dosta stare u Njemačkoj, dakle one imaju više od 40 godina u prosjeku. A osim toga postoje vrlo strogi propisi i zahtjevi kada je riječ o reviziji plovila koju treba obaviti svake dvije godine. Dakle, radi se tehnički pregled svake dvije godine kao i za automobile. Također e, postoje različiti nacionalni i međunarodni propisi koji imaju određenu ulogu u svemu tome i tu postoji naravno i odredba o kvotama i to je problem koji će se još pogoršati u narednim godinama. jedan e, ribar sin neće moći priuštiti baviti se dalje tom e, djelatnošću ako se e, ne promijene kote, odnosno ako se to ne izmjeni za barem 48%, jer inače ribari jednostavno neće moći doći do kredita ako ne budu sigurni u ono što im nudi budućnost. To je poseban izazov koji se tiče naročito malog priobalnog ribarstva u kojem ribarice zapravo imaju vrlo ograničen domet. Dakle, ne mogu ići dalje od 12 nautičkih milja od obalje, tako da imaju na izbor tek malo brojna lovna područja i u Njemačkoj se sada vode e, žestoke rasprave o područjima za Naturu 2000 koje se sada uvode u Njemačkoj, dakle ta su područja doista blizu obale i imaju učinka na malo ribarstvo. I to je još jedan čimbenik koji predonosi nesigurnosti jer se govori o mogućnosti zatvaranja određenih područja za ribarstvo ili o zabrani nekih alata. u Njemačkoj je javno zapravo vrlo zainteresirana za ovaj problem. Osim toga, u Njemačkoj postoji i zakon o radu na moru, zbog čega jedan ribar ne može raditi više od 10 sati dnevno i 48 sati tjedno i to se nadzire i moraju se također podastrijeti pisani dokazi o tome, a to predstavlja izazov naročito ako imate samo zaposlene ribare obrtnike koji su samostalni i moraju dakle E, dakle, izaći na more kako bi preživjeli i teško im je poštovati ovako ograničenja. I e, imamo isti problem e, na koji je ukazala i kolegica koja me je prethodila, odnosno Naša poduzeća se još ne bore baš za čisto golo preživljavanje, ali imamo problem sa mrežama sa jačicama, e, problem krađa ribe. I to će se nastaviti u budućnosti. Zato treba naći rješenje. Osim toga, u njemačkim medijima e, ribari uživaju negativnu e, reputaciju, naime potrošači ne znaju razlikovati između različitih ribolovnih alata, to jest e, složeno pitanje. I također je još jedno složeno pitanje i pitanje stanja stokova, sada se ne želim zadržavati na tome, ali mi stvarno ne razumijemo zašto se kvote smanjuju za 48% jer bi to imalo doista katastrofalne posljedice po ribare. Znanstvenici bi trebali e, proučiti načine za održivo upravljanje stokovima jer inače ne rade svoj posao ako to ne rade. Osim toga, priđemo na drugo pitanje, a to je pitanje plastičnog otpada u moru. O tome se mnogo raspravljalo u Njemačkoj. Postoje neke lokalne ustanove koje informiraju potrošače i e, povezuju ih e, s ribarima. Sve se to obavlja anonimno. No, u Dakle, on nije dovoljno i sada zapravo ne možemo zauzeti jedno stajalište u ovom problemu. No, u posljednjih nekoliko godina, od 2016. do 2018. godine, zapravo u našim e, poduzećima u ribarstvu situacija je dosta stabilna. Nama trebaju mala poduzeća koja love na održivi način e, i koje podupiru također naši potrošači. Hvala na pozornosti. Hvala gospodine Schmidt na zanimljivom izlaganju. Evo čuli smo prva dva izlaganja o našoj današnjoj temi. A treće izlaganje je gospodina Klaudija Longa. On će govoriti o malom obrtničkom ribarstvu na Jadranu sa stajališta Italije, a naravno i sa stajališta Jadrana ukupno. Dakle, gospodin Claudio Longo. Buon pomeriggio. Vi ringrazio per l'invito. Eh. Hvala, dobar dan eh, i hvala na pozivu na ovo današnje saslušanje. Evo ja vam eh, donosim iskustva malih ribara u Italiji sa posebnim naglaskom na regiju Apuliju koja se nalazi na jugu Italije. Evo kao što vidite, Podaci se odnose na prosinac 2015. godine. U Apuliji 2015. godine imali smo otprilike 1500 ribarskih brodova sa eh, ukupnom tonažom od 21.000 BT-a. Dakle, ja predstavljam e, dvije male zadruge u malom ribarstvu koje djeluju u Salentu, odnosno na jugu regije Apulije. Riječ je o plovilima do duljine do 12 metara preko svega. I imaju posadu od jednog do četiri člana, odnosno ribara i koriste se mrežama sajačicama, parangalima i udicama i love uglavnom unutar tri nautičke milje od obale. U Salentu imamo dva zaštićena morska područja na sjeveru, u području Brindizija imamo područje Torre Guacheto i to je državni e, rezervat, a na strani Jonskog mora imamo zaštićeno morsko područje Porto Cesareo. Koja je svrha postojanja tih zaštićenih područja? Pa obnova stokova. Zahvaljujući sudjelovanju lokalnih dionika, dakle, zadruga ribara, istraživača i također lučkih kapetanija. Uspjeli smo razraditi određene strategije e, za diversifikaciju ribolovnog alata, označili smo koja su ribolovna područja i također smo tamo proveli dobrovoljne lovostaje. Naročito na području Jonskog mora, dakle u zaštićenom području Porto Cesareo, Imali smo dobrovoljni do, lovostaj koji su zatražili sami ribari, dakle dobrovoljnu obustavu ribolova koja je trajala 30 uzastopnih dana. U području Porto Cesareo koristi se veličina oka, minimalna veličina oka od 24 mm, a prema nacionalnim propisima ta je minimalna e, veličina 0,2 mm mm i to omogućuje e, rast e, mlađi određenih vrsta, naročito trilje. U zaštićenom morskom području Porto Cesareo e, ne lovi se kočama, dakle povlačnim mrežama. Nakon isteka ovih 30 dana dobrovoljnog lovostaja, Rezultati su bili očiti jer nakon 30 uzastopnih dana lovostaja svaka ribarica je ostvarila ulov u prosjeku od 200 kg trilja po brodu. Kada je riječ o Jadranu, odnosno zaštićenom području Torre Guacheto, od 2013. godine postoji zabrana ribolova u zoni A i u toj zoni ribari su odlučili koristiti najmanju veličinu oka od 30 mm i tamo loviti, odnosno izlaziti jednom tjedno. To im omogućuje da ostvare ulov trilja od čak jednog kilograma. Također e, se e, obavljaju, na taj način e, i izlasi u lov na druge vrste. No, to znači, to znači također da ribari mogu na svakom izlazu zaraditi 1000 eura po brodu i zahvaljujući tome može se očuvati resurs i to na dulje vrijeme i time se provodi odgovorni ribolov, a također i isplativ e, ribolov e, i prostorno i vremenski gledano. Evo ovo su neke fotografije koje prikazuju veličinu ulova u ovim e, morskim područjima. Naravno, sudjelovali smo i u suzbijanju ghost fishinga i također u vađenju izgubljenog alata koji se nalazio na morskom dnu. A taj alat i dalje zapravo lovi ribu. Zahvaljujući sudjelovanju malih ribara, Izvadili smo te alate koji su i dalje nanosili štetu resursima, no nismo izvadili samo alate profesionalnih ribara, nego i iz rekreativnog ribolova, što znači da i rekreativni ribolovci zapravo nanose štetu. Koji su glavni izazovi? Pa naravno smjena naraštaja i Također trebaju nam mladi ljudi koji imaju takvu poslovnu kulturu u sektoru ribarstva, jer o ribarstvu se ima dojam da su zarade male i to je istina. Zapravo e, cijena goriva ima udio od 40% u operativnim troškovima. U posljednjih nekoliko godina također situacija je na tržištu takva da je e, primarni proizvod doista nisko cijenjen, e, otkupne cijene su niske, što je još više smanjilo dobit e, ribara i je također smanjilo i njihove prihode. Tržište ribarskim proizvodima zapravo je obilježeno velikom razlikom iz eh, otkupne cijene koja se daje mm, proizvođačima i eh, cijene u maloprodaji. Što znači da sami ribari nemaju veliku ugovornu moć, a osim toga na to utječe također eh, i kratak rok trajanja proizvoda. Svemu tome se još e, pridodaje i e, nelojalna konkurencija trećih zemalja, jer e, u tim zemljama, u recimo poreznom i mirovinskom i u zdravstvenom pogledu postoje ogromne razlike između Europske unije i trećih zemalja. Dakle, treba još više valorizirati lokalni svježi proizvod i također povećati potražnju za drugim e, morskim vrstama koje nemaju veliku komercijalnu vrijednost, e, također i e, omogućavanjem izravnog kontakta između proizvođača, odnosno ribara i potrošača. Ovo je sektor koji obuhvaća različite druge djelatnosti, dakle turizam i zaštitu okoliša i teritorija. I postojanje održivog ribarstva koje štiti i e, ekološka zaštićena područja na to da se, bi se zapravo moglo i diversificirati djelatnosti, odnosno uz e, omogućavanje recimo ribolovnog turizma ili e, drugih sličnih djelatnosti. Da vidimo koje su potrebe malih e, ribara, obrtnika. Naravno da treba podržati mlade ribare i izgradnju novih e, plovila koji neće imati utjecaja na ukupni ribolovni kapacitet. Dakle, mi smo predvidjeli također i nabavu rabljenih plovila, no Znamo da je prosječna dob plovila od 50 do 30 godina i sada omogućiti mladom ribaru da e, kupi novo plovilo značilo bi da se može e, i smanjiti potrošnju goriva, a također se ribarima pruža veća sigurnost. Dakle, trebalo bi razmisliti o mogućnosti da se mladima omogući da same izgrade nove ribarice. Također, e, imamo i povećanje snage motora za plovila koja obavljaju ovu djelatnost pasivnim alatom, dakle ne povlačnim alatom, a da ne povećavaju pri tome ribolovni napor. Dakle, ako e, se poveća pogonska snaga, ne povećava se ribolovni napor, nego se jednostavno omogućuje ribarima da dođu na e, ribolovno područje prije, brže. Ako je ribarica snažnija, ona neće više uloviti, nego je veća sigurnost za ribare i oni mogu se i u ono nepovoljnim vremenskim uvjetima vratiti brže u luku. To to znači. Fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014. do 2020. godine je previše preskriptivan i ima vrlo kruta, nefleksibilna pravila. Dakle, treba nam pojednostavljenje koje će omogućiti postizanje ciljeva, ali omogućujući pri tome ribarima da se koriste tim sredstvima, odnosno da pristupe fondu. Evo, ovo su neki moji prijedlozi. Treba e, podržati također nabavu i selektivnog alata i e, pokrivajući iznose u visini od 100%. Kao što sam e, već rekao, ribari zapravo sami love selektivnije, dakle koriste veća oka mreže, ali kad bi ih bilo moguće poduprijeti i pomoći im e, da se koriste selektivnim e, ribolovnim alatima, ribari bi se tome prilagodili i također bi ostvarili i bolje rezultate. Prije se govorilo o problemu tuljana. Mi s time imamo ogroman problem. Jako volimo i poštujemo dupide, oni nanose ogromnu štetu mrežama jer naravno logično je da tamo gdje imate ribu u mreži, dupini će je pojesti. A kako bi došli do ribe, oni grizu mrežu i stvaraju rupe u njima. Dakle, Treba nam također nadoknada štete za upravo ovakvu štetu nanesenu od strane dupina i zaštićenih e, ptičjih vrsta. Imali smo odvraćajuća sredstva recimo na ultrazvuk e, koja su u početku djelovala, no dupini su prepametni i izbjegavali su ta, e, odnosno osuškivali su gdje se nalaze ta mjesta i onda su zapravo ti uređaji funkcionirali kao zov za dupine. Također, trebaju nam instrumenti upravljanja rizikom e, poput e, poticaja za osiguravajuće poticaje ili za uzajamne fondove kako bi se pokrele štete zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ili prirodnih katastrofa. Recimo, ako bi se uvela potpora od 100% za zamjenu ribolovnog alata i ako bi se omogućila nadoknada štete koju nanesu morski sisavci, naravno da treba postojati posebno osiguranje za to, jer ako ja trebam zamijeniti svoju mrežu a e, drugoga dana e, imam štetu od dupina, nisam time riješio ništa i treba mi zbog toga osiguravajuća polica ili nekakav uzajamni fond za nepovoljne vremenske uvjete ili klimatske katastrofe, recimo poput cvjetanja mora ili oluja na moru. Treba nam također i usklađeni sustav sankcija sukladno uredbi o nadzoru koji će biti prilagođen malom ribarstvu i također težini prekršaja. Dakle, ribari se prilagođuju s vremenom i drže se pravila, ali moguće je da e, zbog e, nekog lakšeg nemara ili zbog prekršaja pretrpe velike kazne. Dakle, trebaju nam usklađeni sustavi sankcija i kazni. I na kraju želim se osvrnuti na štetu koju nanosi rekreativni ribolov. Dakle, on vrši sve veći pritisak na morske ekosustave sa značajnim utjecajem na resurse i na gospodarstvo. To treba bolje urediti, treba to bolje nadzirati i također e, rekreativni ribolov mora podlijegati istim odredbama o nadzoru kako bi se spriječio i odvraćao krivolov. Evo, vidim da mi ističe vrijeme na raspolaganju i samo ću na kraju e, reći da u projektu Etrofish e, smo razmijenili iskustva između Italije i Francuske Dakle, Dintek, Institut za meso, e, Gospodarska komora Leće, Talijanska gospodarska komora i Francuska gospodarska komora iz Marseja i razmijenili smo iskustva između ribara iz Marseja i iz Salenta. I ja sam e, sam zapravo pratio naše ribare iz Salenta u Marsej. I E, i tamo smo naišli na iste probleme i oni imaju problem sa rekreativnim ribolovom e, i također moraju se koristiti e, mrežama sa većim okama i također treba im omogućiti veću održivost resursa. Hvala na pozornosti. Euh, hvala vam gospodine Longo i hvala svim gostima na ovim izlaganjima. Otvaram odmah sve koji, mogućnost svima koji žele postaviti pitanje. Gospođo Rodus, izvolite. Hvala. Hvala. Evo ja ću se zahvaliti našim govornicima. Neću postavljati pitanja Arnem Schmidtu, jako dobro spoznajemo ako imam pitanje za njega, javit ću mu se telefon. No, imam druga pitanja za druge izlagače, gospodu Perez i Longo. Gospodin Perez, rekli ste da ne želite više takve kvote. Ili točnije, želite da, da se poveće takve kvote, ako sam vas dobro razumjela. Dakle, ako sam dobro shvatila kvota za Španjolsku, vi biste htjeli da ona bude bolje raspoređena, je li tako? Mm, ako sam dobro obavještena. Zanatski mali obalni priobalni ribolov e, u Španjolskoj ne dobiva dovoljne kvote. Ako, ako sam vas dobro razumjela, to ste rekli. Možete li to malo pojasniti, molim vas? Također ste rekli da imate jako malo odbačaja. Dakle, kako? Da li imate neke specifične ribolovne alate koji e, umanjuju broj e, odvlačene ribe. I kao što znate i dalje se kaže da je sredozemlje izloženo prekomjernom izlovu. Dakle, kako vi kao predstavnik zanatskog i priobalnog ribolova mm, da li imate neka, neka rješenja za smanjenje tog prekomjernog ulova u sredozemlju? I da li se taj prekomjerni ulov tiče velikih eh, eh, ribara ili sam u krivu. Gospodin Longo, vi ste spominjali rekreativni ribolov i drago mi da je netko na to konačno ukazao. I meni se čini da je rekreativni ribolov da je bio zanemaren u prošlosti ili da u najmanju ruku nije valjano uzeti u obzir. Dakle, ja bih htjela znati koliki su ulovi kojih se ulovi mogu pripisati rekreativnom ribolovu u Italiji. Možete li nam reći koju to štetu vama nanosi, vama kao predstavniku priobalnog ribolova? Možete li mi također e, još nešto reći o direktnoj prodaji? Gospodin Šmit je nešto rekao o tome. Dakle, zanatski ribari imaju bolji položaj na tržištu ukoliko uspijevaju direktno prodavati svoje proizvode. Kako ste vi u Italiji organizirani, kako predati tim pitanjima i tom izravnom prodajom. I da li jedni i drugi znate da e, e, MFF e, financira veliki udio novih ribolovnih uređaja lata, dakle i ako ste upoznati s tim, da li ga koristite MFF? Mi smo upoznati s time dakle, da veliki broj ribara ne koristi MFF-a kako valja. Hvala Urlike, barem su pozitivna pitanja. Ana Miranda, izvolite. Najprije pozdravljam e, gospodina iz e, Galicije i ostale sudionike. Ja dolazim iz Galicije i bezuvjetna obrana e, ribolova u Galiciji je moj glavni zadatak. Mm, održali smo nedavno sastanak sa općom upravom za ribarstvo u Europskoj komisiji i stalno branimo proračun za e, ribolov. Tražimo također novu definiciju za ribarstvo, zato smo se već borili u proteklom e, sazivu kroz reformu zajedničke ribarstvene politike. Kao što je rekao predsjednik e, Saveza udruga mi imamo vlastite ovlasti kad je riječ o ribolovnoj omravi. Imali smo jedan emblematičan slučaj sa jednom opremom i e, na to smo radili i uz pomoć našeg predsjednika. Zato što te se e, ovlasti moraju poštivati zatim e, povećati sigurnosti na plovilu, poboljšati radne uvjete ribara. Mm, znam da to se time svi e, bavite u Galiciji. No postoji problem i privremene obustave e, ribolove. Znamo da imamo dakle biološke, dakle zastoje mm, zbog bioloških razloga, to je naravno potrebno, zato što treba dati mogućnost s resursima da se obnove. Ali kao što smo čuli od kolegice iz Nizozemske, moramo staviti hranu na stol, a zatim postoje i situacije poput one sa havarijom tankera Prestige, zbog kojeg se također nije mogla loviti e, riba, a postoje i situacije zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zatim e, sakupljanje školkaša, da, li na obali ili na moru. Mi u Galiciji imamo zakon o akvakulturi i htjela bih čuti koji je stav Saveza o tom zakonu. Ovdje mnogi zastupnici brane jednu definiciju i to sve dostavljamo Gabrielu Matu, on je izvjestitelj. Mi branimo definiciju ekstenzivne e, akvakulture. Europska komisija je predstavila plan e, ribolova, ali želimo da se napravi e, isto tako razlika između ekstenzivne akvakulture i industrijske akvakulture, jer u protivnom će mugalici ostati bez bilo kakvog oblika podrške. Stoga me zanima što vi mislite o tom zakonu E, o mogućnosti za korištenje europskih e, fondova, sredstava iz europskih fondova u budućnosti, te što dakle želimo da ovaj akcijski plan ribolova bude inkluzivan. Dakle, moraju se ispoštovati različiti kriteriji, ne samo duljina plovila, već i korištenje selektivne opreme, vrsta vlasništva, e, udaljenost od obala nije dakle isto e, loviti ribu na Azorima ili u Galisiji, u zaljevima. I još jedna tema koju smo jako branili, a to je isključivanje um, malog obalnog e, i obrtničkog ribolova iz sustava takova i kvota. Zatim čeka nas Brexit. Možda bi baš ovo mogao biti idealan trenutak da Komisija, Vijeće i Europski parlament ponovno pokrenu pregovore o ovom načelu koji je dosta bio diskriminatoran za našu flotu i za naš sektor i to još od 1986. Hvala vam. Merci Ana. Pa- Hvala Ana. Mon. Mikrofon. I meni je strašno drago da smo organizirali ovo saslušanje o malom obalnom ribolovu, koji je tekako važan u Europi. A drago mi je da sam i čuo naše goste i sve što su nam izložili, uključujući i brojke. Svi su bili vrlo jasni. Dakle, čuli smo da u Galiciji imamo 4200 plovila, u e, cijeloj Njemačkoj tisući, a u puli a Puli negdje oko tisuću. Tako da to vam jasno pokazuje koliko je e, važan ovaj sektor u Galiciji. E, kako bih se osvrnuo, zapravo htio bih gospodina Pereseira upitati dvije stvari. Kao prvo, on je ponovio svoj zahtjev da e, mala obalna e, flota bude isključena iz sustava takova i kvota. A, ako sam dobro shvatio, tek 2 ili 3% flote u Galiciji lovi e, vrste koje su pod sustavom taka i kvota. Predstavnica komisija koja je otvorila ovo saslušanje je također govorila o kontroli jako se puno o tome govori ove dane. a htio bih vas ja upitati što mislite o prijedlogu komisije o kontroli. Jedna od velikih novosti je sustav elektroničke e, lokalizacije, da će uključiti sve ribarice, uključujući i ove male, i da se mora svakoga dana ispunjavati e, očevidnik može i elektronskim putom, putem. A ja bih volio da nam kažete što mislite o tim elektronskim e, sustavima ili telefonskim sustavima koji se mogu koristiti u svrhu kontrole. I da li treba u to uključiti malu, e, te male ribarice. Ja, ako smijem e, reći što ja mislim, mislim da je to samo dodatni teret za ribare na plovilima na kojem e, uglavnom bude jedan ili dva ribara. Zapravo se samo povećava administracija. Kada mislite o 4000 plovila iz Galicije, dakle, mislim da će to tražiti jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu kontrole nad tim, e, svim tim plovilima. Eto, volio bih čuti što gospodin Perez je i mislio o tome. Hvala ti Pako. Werner Kun. Hvala predsjedniče. Evo ja bih zahvalio našim stručnjacima koji su govorili dakle, o zanatskom ribolovu. Hvala na njihovim znanjima i stručnosti svakom u svom domenu. Dakle, ponekad ovdje imamo neke vrste koje ovdje nisu konkretno ciljane, no problemi su slični. Dakle, ova osnovna uredba govori da je zabranjeno odbaci, zabranjen odbačaj, imamo obvezan iskrcaj, no kako mali priobalni ribolov e, uz takve obveze e, podnosi te sve obveze i te takozvani e, takozvane choke species Dakle, kada imamo e, neke vrste koje predstavljaju ta uska grla, da li se može odbacivati ili ne, onda kako se to dešava u Balčkom moru, tamo imamo posebna tumačenja, onda su tu i životinske vrste koje predstavljaju konkurenciju za ribare, nisu tu samo foke, odnosno tuljani, koji se množe u Baltičkom moru i šire sa sjever na jug, već tu i neke druge vrste. Dakle, kako će stvari funkcionirati u buduće ako, na primjer, svakog drugog dana e, ribari otkriju potrgane mreže i tako dalje. Dakle, već vidimo u Švedskoj situacije u kojima se e, mijenjaju ribarski alati Dakle, prelazi se na kočarice. Zatim, Zasmica koja je govorila prije mene već je poslala pitanje o tome što me zanimalo, no evo, dakle, kako, način na koji komisija zamišlja stvari, dakle, uopće nema nikakve veze s dužinom brodova, sada svi moraju uzeti u razmatranje korištenje VMS-a i tako dalje, no. Hvala, evo, ja ću biti kratak, dakle, želim zahvaliti govornicima na njihovim izlaganjima koja su bila odlična. Mislim da ovdje postoji nešto što će nam pomoći za amandmane i način e, da pristupimo ovoj problematici e, malog, odnosno obalnog ribolova. Ja sam žestok zagovarač e, ZRP-a, no moramo imati jedan opći i diferencirani pristup. A ovdje jedna od važnijih stvari je definicija malog ribolova, odnosno zanadskog ribolova. Gospodin Schmidt ovdje je rekao preko tisuću e, ribarica, 12 metara, u mnogima samo jedna osoba ima. To je nešto je nemoguće u Asorima, jer u Asorima 12 tisuća ribarica to ne bi moglo biti moguće. Onda mnoge stvari ovise o dnu, o raznovrsnosti e, vrsta koje se ribare, dakle ono što radi u Njemačkoj drugačije je od drugih zemalja. Dakle, ne smijemo tu diferencijaciju zaboraviti kada osmišljamo neki globalni plan. Zatim još nešto, evo, htio sam postaviti pitanje o uplitanju, dakle, e, tuljana i drugih e, vrsta u ribolov. Dakle, to je ozbiljna stvar i kao što rekoh, treba njihovu populaciju e, kontrolirati. Evo, kao što rekoh, ja radim u odboru za poljoprivredu i kao što kažem, raspravljali smo o vukovima. Dakle, oni su izašćeni, ali istovremeno treba držati nadzor imati nadzor na tom populacijom, ali moramo i kvantitativno razgovarati o tome. Dakle, da li se radi o dupinima, o fokama, tuljanima, pardon, ali nemamo ne raspolažemo podacima o bročnom stanju tih eh, morskih sisavaca. Dakle, bilo je puno govorkanja, E, o u Asorima koji su govorili da im tuljani izjedaju lignje, ali na kraju se napravila analiza i ispostavilo se da e, oni pojedu samo 2%, do 2% ulova. I na kraju se ispostavilo da te interferencije koje su izgledale negativne su se ispostavile pozitivnima jer e, je bolji ulov bio kada bi e, dupini bili u, u, u području. No, jedna je stvar u zatvornim morima, druga je na oceanima. Dakle, puno toga treba e, brojčano iskazati. Da, može se reći da to, da to ima interferencije u na rezultate ulova i tako dalje, ali onda nam trebate staviti na raspolaganje brojke. Hvala, evo više pitanja postavljeno jednim i drugima, tako da ću vam ponovno dati riječ. Gospodin Perez prvi, može tako, zatim gospodin Schmidt i Claudio Longo za kraj. Dakle, gospodine Perez, Sjera, izvolite. Hvala. Dakle, krenimo od kvota mi tražimo već duže vrijeme više kvota zato što smo vidjeli kakav učinak ima galicijska flota na e, ribarstvo. Vidimo da imamo jako puno plovila, mnogo ribara, a malo kvota. Prošle godine je za skušu potrošeno na 18 dana, utrošeno 18 dana ove godine. Mislim da nećemo imati ni jedan jedini e, dan, sve ćemo ostaviti za e, sljedeću godinu. Mislim da će to biti, da će to imati golem učinak na moju flotu. Zatim ima i drugih e, zajednica, ja naravno ne predlažem da se ikome išta skida, ali vidjeli smo da postoje druge zajednice koje imaju manju flotu, a veće kvote zbog povijesnih razloga, zbog opreme i tako dalje. Ja ispred moje luke u mom zaljevu nas je dve i pol tisuće plovila. Ako gledamo kako se radi E, kako se radi, kako se zapravo lovi riba u tradicionalnom malom obalnom ribolovu, dakle uz pomoć jednog e, štapa. Ako imamo dakle jednu udicu, to je sparangal, onda e, znate kako to funkcionira. I oni prodaju u onome, u, onome što mi zovemo lotovi. Dakle, mogu prodati jednu kutiju ili jednu ribu. Tako da, zato mi tražimo više kvota kako ne bismo imali problem sa odbačenim ulovom. Što se tiče poljoprivrede. Iako mi imamo temu mm, poljoprivrede pardon, akvakulture, ali mislim, znate da mi uzgajamo e, dagnje i tako dalje, ali pretpostavljam da vi mislite na nešto drugo. A što se tiče plovila, svi znaju da mi obrtnički ribolov e, definiramo ne prema dimenzijama plovila, zato što postoje plovilo 12 metara koji rade e, kraj broda koji ima 4 ili 5 metara i koriste iste e, alate i love u istom okruženju. Da su to plovila koja su malo veća, kad se izlazi malo više na otvoreno more, svi smo čuli za e, obalu smrti, to je vrlo opasna, opasni dio obale. Tu idu malo veći e, brodovi, no broj ljudi je jednaki, a to činimo zbog sigurnosti. Način ribarenja je jednaki na plovilu sa od 6 metara, 12 ili 13. Mm, imamo plovila u našoj luci koji ima recimo jedno 13 metara i no, na tom, sa tog broda ribari love na jednaki način kao i mi. Zato što ako ima, a ako je ima jednu ili više, jednu osobu više ili dvije osobe više na, e, na brodu, to je dobro zato što e, se tako stvaraju nova radna mjesta. nećemo također niti praviti razliku između e, količine, po količini ulova. Nama doista je svejedno da li, bar, da li plovila ima e, šest ili 12 metara. To je po našem mišljenju svejedno. A ovo što me pitao gospodin e, Mon o kontrolama, mislim da je nemoguće biti više regulirani nego što jesmo zato što mi u našem savezu, a imamo jako puno e, udruga, imamo naše e, osobe nadležne za nadzor. Dakle, u plovilima se važe ulov i to se registrira. Zatim imamo mm, autonomnu regiju. E, oni također to registriraju i stvarno mislim da nije moguće regulirati stvari više nego što već jesu. Kada krećemo sa eh, sakupljanjem školjaka, u dva dana smo kontrolirali 1300 eh, plovila. Mogli smo gotovo skakati s jednog broda na drugi. Tako da mislim da stvarno nije moguće da budemo više kontrolirani.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 rečeno već, Europa je različita, raznovrsna. Dakle, trebate znati da smo se mi opredijelili za VMS sustav koji se pokreće mobilnim telefonom. To, to, to je traženo iz vlade, iz vlasti i to dobro funkcionira. Ima još jedan i taj sustav jamči sljedivost. Dakle, ugrubo to je nešto što je moglo biti potvrđeno na nivou vlasti. Ribari su također dobili povoljnije cijene i u biti mislim da su kamere malo problematičnije. Naime, opremiti ribaricu kamerom e, to je malo teže, no što se mobilnog telefona tiče njega svako ima i taj sustav je iznimno jednostavan. Dakle, sustav koji pokreće mobilni telefon, e, kad dobijete crvenu boju ne valja, zelenu valja. I sve je pojednostavljeno, svi podaci elektronički su obrađeni i više nismo morali raditi sa papirnim djelovodnicima koje, koje je moralo se analizirati kad se dođe u luku. Tako da mislim da mislim da moramo revidirati način na koji ćemo ribariti. <clears throat> Problem koji se postavlja jeste taj da je da smo mi dosta ograničeni e, glede polja djelovanja. Dakle, veliki brodovi, velike ribarice nemaju iste probleme kao i male zanatske. Što se tiče kvota, mogu vam reći kakva je situacija u Njemačkoj. Dakle, mi dobivamo kvote i <clears throat> koristimo tu relativnu stabilnost i vlasti e, raspodjeljuju te kvote ovisno o potrebama. Dakle, ako e, e, obalnom, priobalnom ribolovu treba više kvota, onda će se raspodjela raditi shodno tome i onda će priobalni ribolov dobiti veće kvote. Kada dobijemo kvote, uvijek e, određen postotak tih kvota stavljamo u rezervu kako bismo ih mogli E, ponovno dodijeliti nekome ukoliko se povećaju potrebe. Sad u prosincu se te kvote raspodjeljuju. Jer tada su klimatski uvjeti najlošiji i male brodice ne mogu uvijek izlaziti na more. Toliko od mene. Hvala gospodine Šmit, sada gospodin Longo, izvolite imati riječ. Hvala. Evo što se tiče rekreativnog ribolova, ne raspolažemo pouzdanim podacima o udjelu rekreativnog ribolova u ukupnom ulovu. Prema zakonu u Italiji svaki ribolovac, dakle rekreativac, može uloviti do 5 kg ribe po glavi. No, taj se propis krši. Osim toga, imamo vrlo mnogo rekreativnih ribolovaca koji naravno imaju drugi posao i onda nakon svog radnog vremena odlaze na more, love ribu i nakon povratka u luku prodaju tu ribu. što znači da krše pravila pravednog tržišnog natjecanja, osim što su u krivolovu. Kada je riječ o izravnoj prodaji koju obavljaju profesionalni ribari, ona se odvija izravno na molu u pristaništu. I pri tome se prevladavaju ogromne poteškoće koje se odnose naročito na higijensko-sanitarne odredbe iz važećeg zakonodavstva. Jer treba dakle pri takvoj prodaji pridržavati se higijenskih odredba ili koristiti se prijenosnim štandovima. Naravno, pri izravnoj prodaji prednost je tada ribari mogu ostvariti veću zaradu, odnosno pridijeliti veću vrijednost svojem e, proizvodu, a da ne moraju jedan udio dati trgovcu. Kada je reč o financiranju, istina je da se za male ribare predviđa dodatnih 30% e, za stopu financiranja, dakle za potrebe zamjene ribolovnog alata imamo financiranje u visini do 80%. No sve je to međusobno povezano. Naime, ribari misle zašto bih ja morao potrošiti pa makar i 20% kako bih e, zamijenio alat. Ja nemam ništa protiv dupina, ali mi onda alat oštećuju dupini. I to stoji ali posljedica je ta koju sam ja iznio. Dakle, ako se financira zamjenu alata do 100% i ako se da naknada štete za štetu koju nanose morski sistavci i ako se predvide osiguravajuće police onda e, sve to neće biti uzaludno. Učestalost e, napada dupina na ribolovne alate nam nije poznata, nemamo podataka o tome, no trebalo bi početi, ne kažem toliko govoriti o tome, nego jednostavno početi poduzimati konkretne mjere uz sudjelovanje znanstvenika, sveučilišnih istraživača, i onih koji mogu doista provesti konkretne mjere i poduzeti konkretne poteze i prikupiti podatke. No, problem je u određivanju visine štete, odnosno količine ribe koja je nestala zato jer se nahranio dupin njome ili tuljan. Ne možemo naravno obalnoj straži dati zadaću da procijeni razmjere takve štete. Mogao bih recimo predložiti u tom smislu da se obrazuju i odrede vještaci za te svrhe i jedan ili dva u svakoj regiji koji bi onda u tom trenutku kada dođe do te štete mogli procijeniti razmjere te stvarne štete. Evo, to bi bilo to. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Najprej hvala gospodinu Longo, hvala Svetroma na odgovoru na posljednje pitanje, na sudjelovanju na ovom saslušanju. A sada ćemo preći, ako nemate ništa protiv, na zadnju točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom o godišnjem gospodarskom izvješću o ribolovu u Europskoj uniji. Posjećam da je to usvojeno u listopadu 2018. godine i tu se bavimo o gospodarskim gospodarskom učinkovitošću ribarstva u EU 2016. godine. To je povezano uz održivi ribolov. To izvješće konstatira da pozitivna trenutna tendencija omogućila porast dobiti u sektoru ribarstva i veću dodanu vrijednost za zajednice i priobalna područja Unije, što pokazuje da je naš angažman za održivost počeo e, biti plodonosan izvješće također ukazuje i na činjenicu da e, se stagnira kada se ovisi o flotama koje su u situaciji prekomjernog ulova, što je logično, no one flote koje održivo ribare primijetile su znatno povećanje svoje isplativosti. I ta pozitivna tendencija približava Uniju svom cilju, a to je naravno održivi ribolov. Pozdravljam Bernara, želim mu dobrodošću, najveći ribar među bavarcima, Bernard Fries koji je direktor u Digimareu i zahvaljujem mu na njegovu raspoloživosti. On će nam predstaviti to izvješće. Bernard, izvoli imaš riječ. Hvala lijepa. Kao što znate, gospodine predsjedniče, najviše volim eh, loviti ribu u Bretanji. I tamo imamo također i male ribare koji love ove prekrasne vrste koje su nam poznate iz te regije. Hvala vam doista i nadam se da ćete ovo smatrati zanimljivim. Ovo nije samo popis brojki i statističkih podataka, nego tu ima doista i podataka o stvarnoj situaciji. Mislim da će vam to biti zanimljivo. No prije nego što započnem sa izlaganjem, htio bih eh, iznijeti jednu opću poruku, a mislim da je to već i rečeno, a ta je da ako razmotrimo ekonomiku ribarstva u Europi i razvoj ribarstva, odnosno razvoju u smislu održavanja i upravljanja, ta su dva pravca usklađena, odnosno idu paralelno. Evo, neću sada vam oduzeti previše vremena. Htio bih e, samo se osvrnuti na dvije stvari. Dakle, prvo ću prikazati neke opće brojke. Riječ je o izvješću koje je malo deblje od telefonskog imenika kada su još e, oni postojali, no ipak ja neću toliko oduljiti. I onda ću vam prenijeti nekoliko ključnih poruka, a onda ćemo čuti vaše komentare trebamo razmotriti cijelo plavo pomorsko gospodarstvo i Dakle, imamo izvješće, godišnje izvješće o plavom gospodarstvu, imamo ribarsku flotu, imamo akvakulturu, observatorije, tržišta i sve to ide ruku pod ruku. Razmatramo čitav niz različitih podataka i to ne samo podatke poput e, kapaciteta ili iskrcaja, nego također razmatramo i socijalne aspekte, troškove, e, i e, također programe i mlade i ne toliko mlade ribare. Imamo također i podatke o Europskoj ribolovnoj floti. Dakle, Glavni parametri su ti da imamo flotu koja je sačinjena od e, mnogo tisuća e, ribarica, njih e, šest tisuća. Tri četvrtina od toga su male ribarice, 150 tisuća ribara koji su djelomično, ali ne u potpunosti u punom zaposlenju, bave se ribarstvom punim radnim vremenom. I imamo dakle 18% neto stope dobiti u cijeloj floti. Dakle, zamislite jedan sektor europskog gospodarstva koji ima istu isplativost, istu dobit, dakle ribarstvo u Europi je e, vrlo isplativo u Europi. Na to ćemo se vratiti za trenutak. Kao što sam rekao, imamo mnogo neaktivnih ribarica, dakle e, broj aktivnih e, ribarica je nešto manji od ukupnog broja. Kada je e, riječ e, o plovilima, mala plovila su daleko najbrojnija, dakle tri četvrtine njih od ukupnog broja, a ostalo su velika plovila i također oceanska plovila. Kada je riječ o radnim mjestima, Otprilike 50% njih su u malom ribarstvu, ali ostatak je u velikom gospodarskom ribolovu i to su zapravo veliki poslodavci. Ako razmotrimo vrijednost e, iskrcaja i također dodatnu vrijednost, onda je jasno da je ribarstvo važno u smislu socijalnog tkiva i e, pojedinih zajednica, ali ne u smislu isplativosti. Evo, to su neke ključne brojke. Ja sada ću se osvrnuti na ove ključne poruke. Kao što ste već i sami rekli u svojem uvodu, u čitavom nizu godina, zapravo čitavo desetljeće bilježimo poboljšanje u gospodarskoj učinkovitosti, ukupno gledano, kasnije ću se osvrnuti na detalje. Prije dvije godine 1,3 milijarde dobiti je ostvareno, dakle, doista velika marža. 9 e, od 20 zemalja članica koje imaju e, ribolovne flote imaju doista visoku stopu neto dobiti. I ona se ostvaruje zahvaljujući ovom usmjerenju ka održivom ribarstvu. Dakle, ako imate zdravi riblje stokove, provest ćete manje e, vremena na moru, dakle, potrošit ćete manje goriva, dizela, e, imat ćete manje troškova za osoblje, imat ćete veće otkupne cijene na tržištu i općenito, dakle, veću dobit. I e, cijene na tržištu to potvrđuju, a i niski operativni troškovi. E, tu ovaj grafikon prikazuje kretanje dva parametra, dakle zdravlja stoka koji se u više od 10 godina, dakle od 2006. godine poboljšalo. Ako pogledamo posljednji sastanak vijeća, to je bio još jedan dobar korak u pravom smjeru, a profitabilnost također je značajno porasla. Dakle, čini se da postoji e, neka korelacija između ova dva parametra. Trebam odmah dodati da je ovo e, slika koju vidimo samo u polovici Europe, dakle na Atlantiku, na Sjevernom moru i na Baltičkom moru. No to se ne događa na Mediteranu, dakle tu postoji određeni jaz. Tu vidimo razliku kada je riječ o dobiti po plovilu dakle daleko niže brojke na Mediteranu, to jest manja flota, ali kao što znamo stanje ribljeg stoka u Mediteranu je daleko slabijeg zdravlja nego što bismo to htjeli, nego što to jest u drugim europskim morima. I to se odmah neposredno eh, odražava i na dobiti koji izazovi predstoje flotama. Dakle, na Mediteranu imamo stagnaciju u odnosu na Atlantik e, i također nemamo paralelna kretanja kada je riječ o gospodarskoj učinkovitosti. E, to se e, ne odnosi na neke male flote, one jesu profitabilne, ali imaju i manje dinamična kretanja nego što je to slučaj sa velikim flotama. 25% e, flote bilježi neto gubitak, što znači da ne mogu pokrivati e, operativne troškove i ne obavljaju ulaganja ili barem su na pozitivnoj nuli. To ne znači da e, imaju svi gubitke, ali to vrijedi za mnoge od njih. I ako sad gledate zemlje koje imaju gubitaške flote, one odražavaju upravo probleme koje sam e, spomenuo, dakle to su flote na Mediteranu koje nisu onoliko održive koliko bismo mi to htjeli ili na Baltičkom e, moru. E, imamo situaciju sa nekim stokovima poput bakalara, lososa i tako dalje. Dakle to nisu pelagijske flote nego su one koje su već u poteškoćama i već godinama kao i u slučaju nekih drugih stokova nastojimo oporaviti te stokove i e, kada ih oporavimo onda će i flote biti profitabilne. Zaposlenost je stabilna i ako ne raste značajno. I na kraju završit ću sa tri poruke. Prvo je ono što ima pozitivne učinke i na E, gospodarsku učinkovitost, nešto što ne znamo i nešto što je loše za gospodarsku učinkovitost. Glavni e, pokretač dobiti je e, održivost, odnosno maksimalni drživi ulov. Dakle, kad god imate flote koje se toga pridržavaju, dobit raste, a tamo gdje to nije slučaj, ona opada. To je gotovo bez izuzeća, tako da najbolji program ulaganja koji smo zajednički ostvarili za te svrhe je zapravo bila reforma eh, ZRP-a koji je oblikovao u velikoj mjeri ovaj eh, parlament eh, i također održivo ribarstvo. To je jednostavno tako. Zatim potraža na tržištu, industrija ima koristi od dobrih cijena i naravno mora se događati i inovacija i kroz ali bez, bez toga. I odnosno kroz fond i e, također e, to znači inovacija u alatima, u e, informatičkoj tehnologiji, u novim tehnikama ribolova. Također je došlo do poboljšanja i u trženju tih proizvoda, plasiranju na tržište. To je jedan fragmentirani sektor gdje imamo velike maloprodajne lance, tu ne možemo mnogo učiniti i naravno u tome igra ulogu i fond, odnosno ekonomisti nemaju zajedničko stajalište o tome koju to težinu ima, ali u svakom slučaju to je donijelo nešto dobro. Ono s čime smo manje upoznati jest kretanje cijena goriva koje skaču ili padaju. One nisu bitan čimbenik. E, mislim zapravo da je tu korelacija daleko, e, sa dobiti daleko slabija. I također e, to isto vrijedi za uvoz i za konkurenciju van Europe, unutar Europe koja može biti jača ili slabija, ali to nije odlučujući čimbenik. Naravno, nekad divan učinak ima pretjerani izlov, prelov, to smo vidjeli u velikom broju slučajeva, u priobalnom ribarstvu, u malom ribarstvu. Dakle, loš marketing također može e, smanjiti prihode. Mnogi ribari se moraju udružiti organizacije proizvođača i na taj način nastupati na tržištu. Zatim, zapošljavanje novih djelatnika, to je također u rukama samih e, vlasnika ribarskih brodica. A ako e, vrbujete lokalno, a ne van Europe, također ćete stvoriti na lokalnoj razini radna mjesta. Dakle, dobi koju ostvaruje flota omogućuje zapošljavanje u Europi i činjenicu da se ne moraju ribari oslanjati na jeftinu radnu snagu. I nedostatak pouzdanih podataka, ne znam trebam li to reći, ali ne znamo jesu li podaci koji dobivamo iz nekih područja e, jednostavno oni najbolji. Dakle, tu može postojati jedno sivo područje koje ne prepoznajemo temeljem ovih podataka. Evo, to je nešto što podupire ono što smo mi nastali zajednički učiniti. Euh, Hvala ti Bernard na ovom izlaganju. Dakle, o godišnjem ekonomskom izvješću iz 2018. To je sintetično, ali u njemu se nalaze brojke koje su iznimno zanimljivo. Dakle, vidimo da je rad bio koristan. Urlik, izvoli. Hvala, gospodine Friz. Mislim da ste jasno rekli da ako se održivo lovi može se ostvariti značajna dobit i mogu se stvarati radna mjesta. To je jedan od rezultata reforme za a Mi smo upravo održali saslušanje o malom ribarstvu i čini se da oni koji dolaze sa sredozemlja se susreću sa posebnim poteškoćama. Dakle, pitam se jesmo li u svemu pogriješili, što smo učinili da to ide po zlu ili što možemo učiniti kako bi ribari na sredozemlju promijenili svoj pristup i ostvarili ovakve rezultate. Ispričavam se, ne ti se smiješiš, ali Ovo je jasna pouka. sam e, postavila pitanje o Brerovu i nema odgovora na to. Dakle, pitam se što se može više i bolje učiniti kako bismo pomogli ribarima na Mediteranu koji i imaju pravo na dostojanstveni život i dostojanstvene prihode. Dakle, što možemo učiniti kako bismo konačno promijenili cijeli sustav u ovom trenutku na sredozemlju nismo još ostvarili nikakve rezultate. I u posljednjih e, nekoliko mjeseci e, ne čini mi se da će se to ostvariti u skoroj budućnosti. E, što je sa stokovima? Hoće li biti u potpunosti osiromašeni? Hoće li nestati? Dakle, to je moje pitanje. Što tu možemo? Drago, Urlike, ovaj moj osmijeh je značio samo da se slažem s tobom. Potpuno se slažem s tvojom analizom. <clears throat> Renata Brijano. Hvala. Ja dolazim iz jedne zemlje na sredozemlju i iščitavam situaciju na malo drugačiji način. I htjela sam provjeriti jesam li dobro shvatila. Vi ste na uvodu rekli da je e, sektor ribarstva profitabilan sektor, a onda ste izdvojili malo obrtničko ribarstvo i e, razlikovali ga od e, onoga što ja zovem industrijskim ribarstvom, odnosno velikih flota. I ako ne griješim, e, vi ste naravno uz sredozemlje spomenuli i Baltičko more i druga mora, no koliko mi se čini, zapravo su najprofitabilnija velika plovila? To je moje prvo pitanje. I drugo pitanje, ako je tome tako, ako je ribarstvo profitabilnije, tamo gdje je ribarstvo održivije, onda oni koji imaju veću dobit mogu i više ulagati u održivost. Dakle, na sredozemlju i ne samo tamo, to su povezani problemi. Recimo, ako vi posjetite Italiju ili Španjolsku ili Grčku, i kažete ribarima da je ribarstvo isplativo, oni će nam se nasmijati u lice i naljutit će se na Europu jer e, će reći da smo mi u nečemu pogriješili. Ja ne mislim da mi griješimo, to je vrlo složeno pitanje, to imamo politiku zemalja članica i osim toga činjenicu da u sredozemlju ne love samo europljani. Osim toga to je posebno more gdje imamo veliki broj vrsta i gdje imamo najgušći promet e, teretnih brodova i tako dalje. No, moramo si postaviti pitanje jesmo li sve dobro odradili, jer ne možemo stalno ponavljati da smo sve dobro učinili, a ono što se događa, se događa zbog poteza drugih. E, pitam se, nismo li možda olakšali posao samo velikima, a ne malima i jesmo li postavili pravila koja vrijede samo za neka mora, ne za druga? Renata, je, vais odgovarati mjesto Bernara, no Mislim da je ovaj slajd bio jasan. E, rentabilnost je znatno manja nego u sredozemlju i u pravu je. Dakle, ribari u sredozemlju zarađuju puno manje, manje nego na ostalim e, morima Europske unije upravo zato što se ne bave održivim ribolovom i ne rade što šta i trebaju napredovati po prvim pitanjima. Ricardo, izvoli. Hvala. Da, puno toga je već rečeno. Zahvaljujem Urlike. Na komentarima i zahvaljujem komisiji na studiji koja pokriva jako puno toga glede ribolova. Bilo je ponekad sintetično, ponekad i presintetično. Dakle, da li bi bilo moguće da se čuje nešto o razlikama između sredozemnog mora i drugih mora kada se radi na primjer o e, različitosti flota jer čini mi se da je ribarstvo u sredozemlju e, profitabilno usprkos problemima koje imaju ako sam vas dobro shvatio rekli ste da postoji pitanje trenutne stagnacije, ali to je nešto se može riješiti ako se bude djelovalo. Spominjali ste i Jadransko more. Sad imam ja neke svoje prigovore o funkcioniranju na Jadranskom moru, no u svakom slučaju ne bismo trebali upirati prstom u neke zemlje ili u ovom fazi to ne treba raditi. Uvijek smo govorili da su europske zemlje odgovorne za problem u sredozemlju i treće zemlje također. Imamo tijela za regionalnu upravu u sredozemlju i oni su ukazali na ozbiljne stvarne probleme. A pravi problem je taj što ne raspolažemo valjanim podacima bez kojih ne možemo djelovati. No, u svakom slučaju hvala na radu koju je komisija obavila. Doista zahvaljujem se osobno Berentu Frisu. A moje pitanje uglavnom je, evo, vi ste nam dali agregirane podatke, ali možda bi bilo dobro da se prođe malo detaljnije kroz mora. Hvala Ricardo. Hvala vam. Drago mi je da danas raspravljamo o ovom godišnjem e, izvješću. Ja sam to dugo čekala. No, htjela sam vam postaviti neka konkretna pitanja. Vidim da ste analizirali učinak e, mjera za bolju komercijalizaciju i htjela bih nešto reći o potrebi da se sljedivost ribarskih proizvoda uključi u sljedeću reformu. To bi sigurno pomoglo e, povećati e, dodanu vrijednost e, direktne prodaje proizvoda ili prerađenog proizvoda kako bi sredstva dolazila direktno do proizvođača ili do ribara, zato što vrlo često znamo koliko problema predstavlja posredništvo. Ne znam jeste li se tom temom bavili u e, ovom izvještaju i ako jeste možete li nam to malo pojasniti. I još bih htjela nešto čuti o e, podacima. Te na kraju e, podrška Fonda za pomorstvo i ribarstvo budući da pomoć iz tog fonda ima direktnu, direktan učinak. E, I parlament je pripremio izvještaj, i to mi smo to radili u ovom odboru, o provedbi i učincima Europskog fonda za pomorstvo i e, ribarstvo i zapravo vidjeli smo zapravo da se ne koriste dovoljno ta sredstva. Znam ja da niste vi e, odgovorni za to, ali to je nešto što nas stvarno brino. E, niska je apsorpcija sredstava i gubi se zbog toga što se sredstva ne koriste kako bi trebala. A vrlo često je razlog za to i nedostatak sufinanciranja od strane država članica. Kako bi e, sektor malog e, ribolova mogao dobiti e, dodatna sredstva jer znamo da mm, gospodarski učinak nije jednak u svim segmentima flote. Ali u slučaju privremenih zatvaranja, ukoliko mm, ribari nemaju pomoći, dolazi do e, stvarno velikih problema. Ribari osiromašuju. 2016., 2017. i 2018. sektor ribarstva je bio jedan od sektora koji je zapravo djelovao kao spas. No, smatram da bismo se trebali možda više koncentrirati e, na te mjere boljih korištenja sredstava iz e, tog fonda i boljih uvjeta komercijalizacije. Hvala Ana, sada Bernard Šisko i možda mogao odgovoriti neka od pitanja. Yes, thank you very much. Thank you for the... Hvala na ovim napomenama. Ja ću nastojati biti jednako tako sažet s odgovorima, no na početku želim reći da naravno nije sve crno-bijelo. Ja sam održao vrlo kratku prezentaciju i evo molim kolegu da podigne izvješće i vidjet ćete da ćete unutra zasigurno naći mnogo više informacija no ne želim vas e, gnjaviti s time. Dakle, možemo recimo napraviti kompromis između e, moje prezentacije i izvješća i putem e, tajništva vam e, pružiti i dezagregirane podatke o zemljama, o flotama i drugim e, parametrima i zahvaljujući tome biste mogli steći potpuniju sliku o situaciji. Evo, izvojio sam ovu, ovaj prikaz Mediterana. Da, imate pravo, flote nisu rentabilne, iako na daleko manjoj razini. Evo, neću reći da mogu iznijeti preporuku o tome što bi se trebalo učiniti, o tome odlučuju drugi. Naravno, svi vi sudjelujete u različiti e, zakonodavnih, e, osmišljavanju za različitih zakonodavnih mjera koje se podnose u ovom domu. E, I imamo sada novu e, formulu ZRPA koja se donosi sa e, VFO-om i proces koji ona pokreće je vrlo koristan. Na sredozemlju doduše nismo toliko daleko napredovali, naročito kada je riječ o maksimalno održivom prinosu, no treba nam vizija. Prije tri godine francuski ribari mi nisu vjerovali da će to imati smisla, a sada mnogi nisu toliko skeptični više. Dakle, to je jedan e, težak, e, spor proces e, koji treba postupno provoditi, ali zahtijeva također i dobru komunikaciju na terenu. Zatim, kada je riječ o konkretnim pitanjima, o pouzanost podataka, to ste spomenuli da uvjereni smo u to da su ovo podaci pouzdani, ništa nije savršeno, ali ovo što stoji ovdje je, koliko znamo, pouzdano. Kada to e, rašanimo po zemljama, da, to možemo učiniti. Mogu vam reći da su u mnogim zemljama e, male flote rentabilne, u Francuskoj više nego drugdje, dakle ne u toliko velikom e, odskoku u odnosu na druge, ali jesu. Dakle, nije uvijek tako da je malo ribarstvo nešto što ne osigurava dobre prihode. Može, osigurati. I također e, sljedivost je još jedan važan aspekt. Na prethodnom saslužanju e, smo čuli također da ako se omogući malim ribarima izravan pristup tržištu pomoću pametnih aplikacija, možemo im e, također omogućiti da dobiju što veću vrijednost i da preskoče posrednike i dodatne troškove. Evo, to mi prvo pada na pamet, ima tu i drugih mogućnosti i e, također fond može pridonijeti tome. I na kraju o fondu, dakle mi to sagledavamo sa ekonomskog stališta, a fond kao pokretač e, promjene i e, razvoja, dakle više alata, veća snaga motora. I zapravo državni poticaj neće učiniti sektor rentabilnim, nego to moraju učiniti pametni korisnici kroz potporu ovakvih e, fondova koji na taj način mogu obavljati poslovanje bolje. E, I također, kada je riječ o, e, razumijanju prijedloga, dakle, imamo veću stopu kada je riječ o, rasudovanju Ove mjere imaju neki učinak, ali Najvažnije je reći da one omogućuju jedno održivo ribarstvo koje poštuje resurse i zahvaljujući tome sektor postaje modernijim i održivijim. Dakle, treba poduzeti korake kako bi se poboljšala provedba e, ovog dijela fonda pod zajedničkim upravljanjem. E, imamo dosta dobro iskorištenost fonda izravno. Imamo također i neke programe na Malti, evo e, koristim ovu priliku da to spomenem. Ali kada je riječ o zajedničkom upravljanju, tu treba unijeti neka poboljšanja. To je jedan, ali ne odlučujući element e, kada je riječ o cjelokupnoj ekonomskoj slici. Hvala. Merci Bernard. Hvala ti Bernard, mislim da nam je Bernard pokušao odgovoriti na sva pitanja, iako nije odgovorio na sva pitanja, naravno. Hvala svima u svakom slučaju na nazočnosti. Evo, iscrpili smo dnevni red za današnje poslijepodne. Nastavljamo s radom sutra ujutru u 9 sati imat ćemo radionicu o provedbi MFF-a i Werner Kun će predsjedati umjesto mene, ali znam da će on to jako dobro raditi. Eto, toliko, dragi kolege. Želim vam svima prijatno večer.